Chers collègues, euh, drage kolege. Ja vas molim da sjednete na svoja mjesta jer ćemo krenuti bez odgađanja sa našim plenarnim zasjedanjem, a to je 103. plenarno 132. plenarno zasjedanje odbora regija. D'abord, je vous demande si Prije svega, moram vas pitati Slažete li se sa dnevnim redom našeg sastanka? S time da smo mišljenje gospodina Jadle prebacili sa na drugi dan sa prvog dana, a također smo za četvrtak ujutro predvidjeli izvješće, odnosno mišljenje gospodina Jansena. To su izmjene, pa bih vas zamolio da nam kažete imate li opaski. Ako ne i ako nemate opaski vezano za zapisnik posljednjeg plenarnog zasjedanja, onda smatramo da je dnevni red usvojan. također želim zahvaliti svim onim gradonačelnicima koji su sudjelovali u Digital eh, Science. Dakle, 40, radi se o konferenciji 41, 41 grada koji su digitalne tehnologije stavili na korist građanima. Mi vam želimo dobrodošlicu i zahvaljujemo što ste se nama pridružili. Mi ćemo danas povesti jednu vrlo važnu raspravu i upravo zato mi je drago što među nama danas mogu pozdraviti povjerenicu gospodinu Korinu Kreću. Gospođo Kreću, dobrodošli. Dobrodošli na početku današnjeg plenarnog zasjedanja. A nakon razgovora s vama imamo čitav niz mišljenja o kojima ćemo raspravljati na našem plenarnom zasjedanju i koje ćemo, nadam se, usvojiti za buduće programsko razdoblje Europske unije. Naime, danas ćemo usvojiti sva naša mišljenja o kohezijskoj politici, politici također i sva mišljenja o ZPP-u. Tu će naravno biti i riječi i o ruralnom razvoju. Unatoč vrlo kratkim rokovima mi smo svoja mišljenja dali na vrijeme kako bismo mogli utjecati i na vijeće i na parlament i to vezano za kohezijske politike. Dakle, mi smo na neki način uspjeli ovo učiniti just in time. Dakle, osim kohezijske politike, Gotovo sva mišljenja vezana su za višegodišnji financijski okvir koji su zapravo usvojena prije dva dana. I trebate znati da se o drugim mišljenjima već glasovalo u listopadu. Imamo još samo nekoliko mišljenja o Erasmusu o kojima će se glasati u veljači. Jako sam zadovoljan i sretan što naš rad će uskoro biti završen po, pitanju kohezijske politike. Iako sam sretan zbog vrlo dobre koordinacije naših različitih izvjestitelja koji su trebali formulirati i sastaviti 21 mišljenje. Kao što sam vrlo često imao priliku podsjetiti, naš pravi posao i vaš, vaš zapravo pravi posao počinje su usvajanjem ovih mišljenja. On se time ne završava, jer sada treba učiniti nešto da bi naša mišljenja na neki način bila ugrađena u konačne uredbe. mogao sam primijetiti da mnogi amandmani Europskog parlamenta uzimaju u obzir stajalište odbora regija. To znači da su naši izvjestitelji bili izuzetno proaktivni. E, na tome vam čestitam samo na taj način možemo osnažiti vjerodostojnost našeg odbora i povećati utjecaj gradova i ljudi u postupak donošenja odluka na razini Europske unije. No, ostaje nam još veliki posao koji se mora obaviti na razini država članica. Trebamo razgovarati o upravljanju na više razina, a trebamo razgovarati o partnerstvima. Što se tiče kohezijske politike i europskog semestra, još uvijek nam se nude e, vrlo pojednostavljena rješenja, a to ide na uštrb naših regija. Što više neki miješaju pojednostavljenje i ponovnu centralizaciju. Europski odbor regija nedvosmisleno brani pojednostavljenje kohezijske politike, ali ne pod cijenu recentralizacije. Ono što nam je potrebno jest suradnja među europskim regijama. Naime, kada je riječ o europskom prekograničnom mehanizmu, prijedlog Europske komisije naišao je na veliko protivljenje u vijeću. I kad je riječ o svim ovim temama i naravno kada se izglasaju sva mišljenja, ja se nadam da će svatko od vas moći iskoristiti ta mišljenja i da će u svojim zemljama i pred svojim nacionalnim ministrima prenijeti mišljenja europskih gradova i regija i to u korist europske kohezijske socijalne politike. Ovaj, ovo je jako važno. To je možda nešto najvažnije što moramo mi učiniti u nadolazećim mjesecima. To je također posao koji ostavlja najviše prostora za poboljšanje. Dakle, svaka skupina, svaka grupa bi se trebala time pozabaviti i trebali bismo doista proširiti naše mišljenje. Dakle, mi ćemo danas E, usvajati i razgovarati o našim mišljenjima. Razgovarat ćemo o tome i sa našim izvjestiteljima i sa gospođom e, Korinom Kreću, povjerenicom. Evo, gospođo Kreću, vi sada imate riječ i e, vi možete sada napraviti uvod prije nego što krenemo u raspravu sa našim članovima. Hvala lijepo. Puno hvala predsjedniče Lamberts uvaženi članovi, dame i gospodo, dobar dan. Vrlo sam sretna i drago mi je što sam danas ovdje s vama. Vi dajete važan doprinos raspravi o budućnosti Europe i o budućnosti naše kohezijske politike te o budućnosti naših regija u Europskoj uniji. Čestitam vam osobito na brzom radu jer ste već proizveli vrlo solidna mišljenja i to ste učinili vrlo brzo. U nastojanju da pripremimo buduće programe korisno je imati ljude koji e, predstavljaju primjer kako ići naprijed. Dakle, vi ste udarili tempo, i za vijeće i za parlament i za sve nas. Te vam zahvaljujem još jednom na potpori, a osobito kohezijskoj alijansi. Vrlo je vašan taj rad. Zahvaljujem Marku i Karlu Heinzu na tim zajedničkim naporima za vrijeme najtežih e, dana pripreme VFO-a vi ste dali e, glas regijama i gradovima glas e, koji je bio podrška našem temeljnom uvjerenju u Europi da ni jedna regija ne smije zaostati. Danas se ponovo čuje vaš glas, vaša mišljenja kao što je rekao Karl Heinz, daju podršku u nekoliko ključnih područja prvo načelo partnerstva koje je iznimno važno jer se uspjeh regionalne politike zasniva na regionalnim partnerima, lokalnim vlastima, civilnom društvu, socijalnim partnerima. Vi provodite politike na terenu, znate što je teško, što se može pojednostavniti. Vi imate ideje, poznajete lokalnu situaciju a ponajprije imate energiju, strpljenje i odlučnost da poboljšate živote ljudi u vašim regijama. Stoga vam još jednom zahvaljujem na učinkovitoj regionalnoj politici koja je moguća samo sa snažnim regionalnim partnerima. Drugo, zahvaljujem vam podršci e, na podršci za strateško partnerstvo. Nama su potrebne te rasprave sa svim ključnim partnerima, regionalnim, lokalnim, civilnim društvom. Dakle, s partnerski sporazumi sa svim državama članicama su neophodni bez obzira na broj programa i na veličinu sredstava koje se dodjeljuju. Ne smijemo imati dvostruke standarde. To sam jasno rekla za vrijeme vijeća za opće poslove prošli tjedan gdje znate da se priprema prijedlog, prijedlog izmjene partnerskog sporazuma i ja sam rekla da vrlo čvrsto ostajemo pri svom stajalištu, a to je da kolika god bila omotnica za neku državu članicu, trebamo strategiju za sve države članice i da nema država članica prvog i drugog razreda. I treće, važnost lokalnog razvoja. Europa mora biti bliska građanima, mora odgovarati na lokalne potrebe, planirati se s lokalnim ljudima. Dakle, to je politika sa ljudima i za ljude. To nisu prazne riječi, to je naše političko opredjeljenje. Dakle, mi želimo Europu koja će biti bliža građanima i želimo to pretočiti u stvarnost na terenu. Imamo niz alata koje smo izradili, e, širi i fleksibilniji priručnik, dakle nešto što okuplja sve urbane akcije, zajednička pravila za razvoj po kohezijskoj politici i poljoprivredni fond za ruralni razvoj. No cilj svih tih alata je osnažiti regije, građane i lokalne ljude. Mi moramo pokazati građanima što Europa čini za njih. A sada prelazim na još jedno pitanje koje je itekako važno, a koje trebamo riješiti, to je program 5 plus 2. Znam da imate određene rezerve i da ste zabrinuti. Ja bih željela čuti što vas to brine, jer ću e, imati šansu e, čuti e, vaše brige. No željela bih reći zašto je potreban taj manevrski prostor i ta fleksibilnost. Znam da podržavate to načelo, da podržavate fleksibilniju politiku koja uzima u obzir nove okolnosti. Znam da to možemo učiniti, a da ne ometamo dugoročne projekte, jer smo tako radili i u prošlosti. Imali smo projekte kroz dva programatska razdoblja i to je funkcioniralo. Stoga predlažemo preispitivanje na sredini programskog razdoblja nakon pet godina jer u posljednje četiri godine u komisiji baveći se regionalnom politikom uvidjela sam da ne možemo znati što će nam život donijeti za sedam godina. Stoga ću rado čuti vaša mišljenja. U zaključku vam još jednom zahvaljujem na vašoj potpori u nizu područja kroz ovu zadnju tešku godinu koju smo pripremali sljedeći VFO. Zahvaljujem na podršci na čelu partnerstva i sporazumu partnerstva i očekujem vaše intervencije. Hvala. Merci beaucoup, madame la... Puno hvala, gospođo povjerenice, i bez odgađanja ja otvaram raspravu. Ovog puta vrijedi isto načelo i više nego prije. E, naime, doista strogo moramo poštovati vrijeme koje vam je dodijeljeno za javljanje, inače se nećemo izvući odavde. Niti sada, niti sutra i za sada smo upisali 15 osoba koji su se javili, a ovu raspravu moramo završiti oko 16.15. Dakle, molim vas, budite što je više moguće koncizni. Recite nam unatoč tome ono što želite reći. Michel Schneider počinje prvi. Danke, Herr Präsident, Frau Kommissarin, herzlich willkommen. Hvala predsjedniče povjerenice, dobrodošli odbor regija. Danas je važna etapa na putu kojem već idemo zajedno duže vrijeme. Krenuli smo 2016. i razmišljati o razdoblju iza 2021. 2017. u Svibnju E, donijeli smo mišljenje o budućnosti kohezijske politike i time e, uspostavili kohezijsku alijansu Savez za koheziju koji se pokazao toliko učinkovitim. Važno na ovom putu bilo je da smo uvijek bili u uskom kontaktu s vama i uskom kontaktu također sa stručnjacima e, vaših glavnih uprava. I upravo činjenica da vaši prijedlozi za strukturne fondove koje ste objavili u svibnju ove godine u puno točaka također obuhvaćaju naše predloge i to je rezultat e, ovog e, dugog intenzivnog rada i suradnje i zahvaljujem da je u zaista u našem zajedničkom interesu da postižemo dobre e, ciljeve. Pozdravljamo načelno ove predloge, posebice opću uredbu, no imamo ovdje i neke točke kod kojih kažemo da bi se stvari možda mogle učiniti bolje, a neke od tih stvari želim također spomenuti ovdje. E, vraćam se na vaše pitanje 5 plus 2 i od kuda su ovdje naši prigovori. Nemamo mi ništa protiv 5 plus 2, ništa protiv fleksibilnosti. Mislim, jedino što propisi nisu dovoljno jasni. Ono što želimo izbjeći je da nakon pet godina e, krenemo iz početka od nule od početka ne, za zadnje dvije godine. Već e, za zadnje dvije godine moramo nekako indikativno utvrditi gdje će ići sredstva i za što. To je naš problem s ovime. E, još e, neke pojedinosti. Dakle, važno je da se predvidi um, sigurnosna mreža i ne bi niko smio propasti kroz tu mrežu. Ali Referentna razina je nacionalna razina i dogodit će se da to neće odgovarati brojnim situacijama u zemljama članicama da su regije toliko različite, na primjer u Njemačkoj, Španjolskoj, Italiji i drugim državama članicama. Stoga je naš e, prijedlog 67% e, sigurnosna mreža da, ali na regionalnoj razini kako nijedna regija E, ne bi e, pala ispod tog postotka sa ovih 100% sada. Zatim, sufinanciranje. E, tu ste iznijeli puno predloga o smanjenju stope sufinanciranja od strane EU, a ja pripadam vladi i regiji koja ima odgovornosti za proračun, to jednostavno nećemo uspjeti. Ta smanje, smanjenje su financiranja nećemo moći podnijeti i e, nećemo moći podnijeti veću stopu sufinanciranja s naše strane. E, tako da sufinanciranje od strane Europske unije nikad ne bi smjelo pasti ispod 70% treće. E, uzeli ste naš prijedlog da se BDP proširi za druge indikatore, slažemo se, ali smatramo da demografski problemi su indikator koji se ne uzima dovoljno u obzir. Treba demografske probleme uzeti u obzir u većoj mjeri u buduće jer oni sprečavaju konkurentnost rast i, e, rast i upravo je to ono što stoji u sredini kohezijske politike. Dakle, zato molimo kao dodatni pokazatelj uključiti još i demografske probleme. I na kraju e, iznijeli ste dobre predloge za e, debirokratizaciju no e, ono što čujem iz pregovora me čini malo sumnjičavim. Naime, čujem da se e, upravo ponovno govori u pregovorima o tome da ono što ste vi izbacili će na kraju vratiti unutra i na kraju ćemo imati istu količinu administracije koju smo sada htjeli spriječiti. Dakle, evo molim e, pregovaratelje da to ne učine. A evo, inače zahvaljujem na riječi. Hvala. Sljedeći govornik je Kačuša Marini. Hvala povjerenice. Hvala još jednom Korina. Došavši ovdje danas na ovo plenarno zasjedanje gdje govorimo o našim mišljenjima o strukturnim fondovima, dokazali ste koliko ste nam bliski i da imamo trajnog saveznika lokalnih i regionalnih e, vlasti. Dakle, kada smo pokrenuli Alijansu za koheziju, vi ste bili uz nas. Svjesni smo činjenice da je kohezijska politika najpozitivnije lice Europe na terenu. To je jedan vid Europe e, koji naši građani i e, poslovni ljudi mogu shvatiti. E, nešto bih rekao u vezi e, odnosno rekla u vezi uredbe koja se odnosi na pristup kohezijskoj politici. Dakle, treba zadržati tu trostruku strukturu koja je i do sada karakterizirala kohezijske fondove. Kao što smo rekli, postoji stvarna uloga za nas za partnerstvo s Europskom unijom i tu trebaju biti uključene ne samo nacionalne vlade nego i regionalne i lokalne vlasti. Vidjet ćete da smo u konačnom mišljenju koje ćemo uskoro usvojiti unijeli mišljenje da socijalni fond mora i dalje biti važan dio programatskog okvira europske kohezije. Ne možemo bez toga. Proračunski rast, razvoj, ali u isto vrijeme i e, obuka, e, dakle e, edukacija, obrazovanje. Mi smo kroz godine izradili dakle pristup gdje se uzimaju u obzir praktični konkretni problemi e, na svakom mjestu. Spomenuli smo niz poboljšanja za koja smatramo da bi bila važna. Prvo, e, regionalni subjekti moraju biti uključeni u proces europskog semestra i to strukturno kao partneri. Također bismo željeli da e, prihvatite da u okviru ovog programatskog okvira Europski fond za regionalni razvoj je izvan CPR-a. Mi smo uvijek vjerovali u integrirani pristup u našim regijama, osobito za one regionalne i lokalne zajednice koje su izrazito ruralne kada je riječ o birokraciji i upravi, ne ovisi sve o Europi, ali važno je pojednostavniti upravu. Mi cijenimo napore komisije, ali želimo e, umanjiti birokraciju i unutar država članica. E, jako je važno da ljudi mogu lako doći do resursa i iskoristiti prilike koje postoje. Još nešto želim naglasiti. Ovo mišljenje neće biti zadnja riječ. Ovo je tek polazište za razmjenu mišljenja sa ostalim europskim institucijama. Ne želimo dijalog samo s Briselom. Kohezijska politika je europska politika za sve naše građane i zajednice, pa mi ćemo tijekom pregovora e, paziti da se čuje i naš glas. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je kolega En, eh, Hvala predsjedniče. E, dobro je, lijepo je ponovno da ste s nama povjerenice kreću. Želim pohvaliti dobar rad komisije u pripremi ove točke. Puno je napornog e, rada i truda ušlo u ovo, puno e, je toga učinjeno i u smislu pojednostavljenja. To se može vidjeti u potpori partnera u regijama diljem Europe za vaše predloge. Predlog koji je pred nama za sve regije je od ključne važnosti i to uključuje i nizozemske pokrajine, uključuje ono iz koje dolazim. Ovo su i za nas jako važne stvari. Tako da mi je drago što vidim da se slažete o važnosti e, načela partnerstva e, regija i gradova. I to je jedan od elemenata mojeg izvješća o kohezijskim fondovima i ETF-u. E Što se tiče tematske koncentracije, e, ona treba biti na regionalnoj razini kako bi uloga regija ostala snažna. Nadalje, rado bismo vidjeli više u smislu implementacije klimatske politike i migracije unutar Europe, ne samo E, izvan nego i unutar Europe jer e, e, znamo da su cijela, cijela golema područja u Europskoj depopulirana i važno je ne samo da se propisi pojednostave, nego da lokalni dužnosnici budu u stanju obaviti svoj posao. Kada raspravljamo o Europi, svi se slažu o važnosti kohezijske politike. E, bez obzira se govorim sa ljudima u Klagenfurskoj e, e, komori ili bilo gdje ili u Briselu, svi govore kako je ključna kohezijska politika, ali svima osjećaju da je kohezijska politika pod pritiskom i da ovisi o ulozi naših zemalja članica. Mi kao europske regije želimo biti vaši partneri e, u smislu zadržavanja kvalitetne, visokokvalitetne regionalne politike i rado ćemo vas e, poduprijeti i učiniti bilo što što možemo. A te vam želimo puno uspjeha u teškim trijalozima koji su pred nama. Riječ sada ima naša kolegica Marija Antoinette Montpersius. Hvala lijepo predsjedniče, gospođo povjerenice. Hvala vam na vašoj prisutnosti u trenutku kada mi dajemo mišljenje na više prijedloga komisije koji su povezane za kohezijskom politikom nakon 2020. godine. Naša, naša grupa je radila u suradnji ne samo da bismo došli ne samo na mišljenjima koji potiču jednu inteligentnu politiku, već i mišljenja koje žele dobre politike za naše građane. Nakon 2020. godine trebamo pokušati uvjeriti ne samo vijeće i komisiju, već moramo uvjeriti euroskeptike u to da je Europa za njih, a ne protiv njih. Dakle, među očekivanjima su i ona očekivanja koje je već izrazio parlament dakle vezana za kohezijsku politiku koja treba ostati u proračunu, ali također se trebaju poštivati načela e, i temelje Dakle, pozivamo komisiju što je uvela dva nova dijela u tradicionalnu arhitekturu regionalne suradnje u Europi, dakle za za najudaljenije regije i za inovativne interregionalne projekte. Dakle, građani i lokalni vječnici sa kojima sam razgovarala u posljednjih nekoliko mjeseci, ali i jučer poslijepodne smatruju da je ukitanje, da je ukidanje onog dijela koji se odnosi na interreg Europa, da je to zapravo podrivanje samog duha teritorijalne realne suradnje. Također se podrivaju oni projekti koji su bili jako uspješni u, prošlosti, a također se podriva i dodana vrijednost Evropske unije. Pomorske regije, to ispričavamo se, morske regije su također zabrinute zabrinute zbog novih tendencija. Također ono što se sada predviđa e, jest e, gubitak mogućnosti suradnje sa drugim morskim regijama, ako je vjerovati najnovijim dokumentima. E, također, uključivanje kriterija koncentracije stanovništva unutar 25 km kada je riječ o kopnenoj međuregionalnoj suradnji također ne ide u prilog tim regijama. E, dakle, u ovo vrijeme koje je ispunjeno sumnjama i nesigurnostima, ne smatrate li, gospođo povjerenice, da bi u našim regijama trebali se približiti građanima i da bismo trebali zadržati ono što funkcionira, zadržati ono što uvjerava građane u vrijednost Unije i raditi na svemu tome i u budućnosti. Hvala. Hvala lijepo, a sada riječ ima naš kolega Buk Harens. Eh, meneer de voorzitter. Mevrouw Cretu, ik wil u bedanken. Zahvaljujem, gospođo Kreću, eh, što ste nam se priključili danas poslje podne i prije svega zahvaljujem na vašem uključenju u kohezijskoj politici, eh, kao što pokazuje vaša prisutnost ovdje. Kao lokalni vječnik iz Nizozemske, blizu njemačke granice, E, želimo ukazati na prekograničnu suradnju kad je kohezijske politike. To utječe na 30% stanovnika Europske unije. Izvjestitelj sam za mišljenje koje govori o prekograničnim mehanizmima, prekograničnom mehanizmu koji će omogućiti um, uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka i njihovo nadilaženje i mislim da su regije pozitivno naklonjene predlogu komisije. Tu postoje nove mogućnosti za brojne regije i e, želimo da ovaj instrument e, bude iskorišten na najbolji način. E, I zajedno s financiranjem to će dati konkretan oblik prekograničnoj suradnji. I tako vas uvjeram da vijeće od ministra treba, vijeće ministara treba to uzeti također obzir jer neke zemlje članice se protive ili nisu baš voljne, pa molim pa pozivamo vijeće na uklanjanje ovih prepreka kako bismo konstruktivno mogli pregovarati i osigurati da ovaj instrument e, dobije svoju ispravnu ulogu i omogući e, učinkovito buduću kohezijsku politiku. Gospodine Milbok, pa, predsjedniče povjerenice Krecu, e, Čestitam na naprima da donesem do, da rezultati kohezijske politike e, budu u srcu Europske unije i to na način koji nikoga neće ostaviti za sobom. Evo nekoliko pitanja i jedno razmišljanje. Kao um, Kružne Boke, drugog najvećeg grada u Rumunjskoj, upoznala sam mnoge mlade i e, oni su mi rekli da su se morali e, odreći nekih europskih sredstava zbog e, kompleksnosti postupaka i birokracije i u tom smislu koja je vaša poruka e, kako da nadiđu ove birokracije birokraciju i ove postupke? Sljedeće pitanje je N plus 2 ili N plus 3. Ja podupirem N plus 3 jer kao što znate kasnije smo krenuli s postupcima Europske i svi smo spremni da se sam novac potroši. Tako da smo, e, od, kako kad bismo od početka imali M plus 3, to bi bila dobra poruka da se iskoristi europski novac. E, treće pitanje je zapravo savjet koji tražimo od vas. Imamo novi financijski instrument koji se zove Europska urbana inicijativa i kao gradonačelnik e, i drugim kolegama iz regija. Možete li nam dati savjet o tome kako da se po prvi puta pripremimo za ovaj novi instrument kako bismo od samog početka mogli doći do novca. I um, jedno razmišljanje za kraj. Ako sam pravu kohezijsku politiku u Europsku uniju donijela Ujedinjena kraljevina 73. još, a sad Ujedinjena kraljevina odlazi, to je žalosno naravno, ali kohezijska politika ostaje. Dakle, koja je vaša vizija za budućnost kohezijske politike u ovom kontekstu? Zahvaljujem. Hvala lijepo. Riječ ima kolegica Izabel Bulino. Hvala, predsjedniče, gospođo povjerenice. U ime socijalista. Mi vam najsredačnije zahvaljujemo što ste uvijek bili uz regije i uz lokalnu vlast. Uvijek smo računali na vas i na vaš angažman koji doista nije poznavao granice. Vi ste radili do zadnjega toma snage kako biste zadržali kohezijsku politiku za sve teritorije i to je bilo jako od, od ključne važnosti kao što to pokazuje i izvješće kolege Mihaela Šnajdera i kolegice Marini. Dakle, svi u čitavoj Europi su zabrinuti za ulagačku politiku koja se odnosi na sve. Dakle, koncentrirati politiku ulaganja samo u velike, to je nešto što dovodi u pitanje naše ciljeve. Dakle, ne smijemo stvoriti jaz, ne smijemo stvoriti nezadovoljstvo i nejednakosti, teritorijalne nejednakosti su još uvijek prisutne i očituju se, pa, i očituju su, očite su čak i u nekim velikim zemljama. Ponekada samo velike elite i velike metropole profitiraju od strukturalnih fondova, ali vaša borba i dio vaše borbe je da podsjetite da je kohezijska politika nešto za ljude, da joj je cilj stvoriti ulaganja na, u svim vrstama regije, u svim vrstama teritorija. I također Treba iskoristiti sve fondove, baš kao što kažu kolege i za ruralni razvoj i jamstvo u poljoprivredi i tako dalje. I sve bi oni, svi bi oni trebali ići u korist ulaganja koje će raditi na socijalnom tkivu, obrazovanju i tako dalje. Ne smijemo zaboraviti ruralni razvoj koji je također jako važan za koheziju. Još jedan puta, gospođo povjerenice, veliko hvala na vašem angažmanu i mislim da vam doista puno dugujemo na prijedlogu koji ćemo nadam se poboljšati, ali koji nam u glavnim crtama kako odgovara. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue. Hvala lijepo, a sada riječ ima kolega. Landungen. Beste komisionar, beste ordförande och kollegor. Kolegica izvolite. Hvala. Odbor regija će danas usvojiti niž mišljenja koji su povezani sa kohezijskom politikom. I ono što ja želim reći je sljedeće. E, puno je sporazuma o odboru regija, ako se čak i pogledaju regije diljem svijeta oko toga. Gradovi i regije žele imati snažnu kohezijsku politiku. Kohezijska politika je naš alat za promicanje investicija i razvoja. Naravno da nećemo sada ovdje davati predloge za konkretne izmjene vašeg dokumenta financiranja e, i tako dalje, nego smo htjeli biti konzistentni i jasni u pristupu i posebice se fokusirali na implementacijski dio ove politike koji je onaj dio koji će utjecati na nas na lokalnoj razini. Želimo pojednostavljenja i sve što E, treba biti dobro utemeljeno u lokalnoj razini. Mnoga od ovih mišljenja koje su sada pred nama traže više ciljeve što se tiče zaštite klime. Mislim da to neće e, vas e, iznenaditi ako se pogleda novi pariški sporazum, kop sporazum koji su zapravo razorili populisti s obe strane Atlantika. Znanstvenici nas istovremeno upozoravaju da vrijeme istječe, da moramo djelovati odmah. I ako pogledamo učinke klimatskih promjena, e, njih je, se doista može vidjeti. I mi ćemo biti oni koji ćemo upravljati investicijama koje je potrebno provesti u smislu pro, e, borbe protiv klimatskih promjena, pa vas pozivam da to ozbiljno uzmete. I još jedna stvar koju želim reći što se tiče kohezijskih i EU fondova. Moramo biti konzistentni, moramo promicati jednakost e, i to sve vrste jednakosti, ali posebice rodnu jednakost. To je upravo ona koju ću ja naglasiti jer žene bez obzira na etičku pripadnost ili vjersku pripadnost e, žene su podložne izravnoj diskriminaciji e, i u pristupu najvažnijih EU fondova. Najvažnijim dakle EU fondovima iz tog razloga želim e, proračun jednakosti koji će biti takav u svim svojim fazama e, proračuna jer inače ćemo propustiti mnoge mogućnosti za inovaciju i nove e, inovativne vrste poslovanja. Znači nemojmo jednakost zaboraviti. Hvala. Hvala lijepo. Sada riječ ima Pavel Branda. Dear Commissioner uh, uh Povjerenice e, ja sam e, koordinator ECR-a u Koteru, e, od regija i mnogo smo se puta vidjeli i drago nam je što ste ovdje među nama, regijama i gradovima. Legislativni proces i predlozi koji su proizašli iz njega sada su pred nama. Mnogo se raspravljalo o budućnosti kohezijske politike Doista cijenimo što ste nas kao stvarne i ravnopravne partnere u ovom procesu i saslušali nas. Kao što znate, ja sam bio izvjestitelj o projektima između ljudi prekograničnom okruženju i e, komisija je uzela u obzir e, naše mišljenje na vlastitu inicijativu u nacrtu Interreg uredbe i to je upravo ono što je ključno za naše zajednice koji su po prvi puta dio uredbe. Evo samo jedan primjer dobre suradnje koju smo imali. No, sada je pravi posao na legislativnom procesu se nastavlja sa većom ulogom eh, Vijeća i Europskog parlamenta. Treba će nam vaša potpora da ostanemo uključeni kao stvarni i jednaki partneri u procesu odobravanja, ali što je važnije u fazi programiranja i provedbe kohezijske politike. Moramo osigurati da novac na kraju dođe do naših regija i gradova i bude u skladu sa stvarnim investicijskim potrebama na lokalnoj i regionalnoj razini. A to se može postići samo uz puno poštivanje načela partnerstva u cijelom procesu. Evo, i u posljednjih 30 sekundi samo jedna a, napomena za budućnost. Mislim da moramo promijeniti način na koji komuniciramo učinke i rezultate kohezijske politike. Najveća dodana vrijednost je da ona dolazi do najmanjih e, e, općina na periferiji, dotiče se života gotovo svakog građana. Tako da nije dovoljno e, samo staviti EU zastavu ili poster na projekt, nego treba investirati u objavljivanje stvarnih učinaka na živote ljudi u buduće. Hvala. Hvala lijepo. Riječ sada ima naš kolega uh, uh, Hvala predsjedniče, e, uvaženi članovi e, odbora regija. Hvala na predanosti obrani kohezijske politike urbane agende Europske unije. Ja sam izvjestitelj o agendi, urbane agende Europske unije i pozdravljam predlog e, komisije da u investira 6% u urbane inicijative, urbani razvoj. Eh, urbana agenda previše ima potencijala da bi propustili ovu priliku da poboljšamo način eh, na koji funkcioniraju gradovi za budućnost naših građana u budućnosti. Partnerstvo urbanoj agenti postigli su pozitivne i dobre rezultate što se tiče djelovanja na višerazinskom upravljanju i urbana agenda ne bi trebala biti samo pitanje umrežavanja jer eh, će građani biti doista razočarani, e, naročito oni koji su sudjelovali, a e, urbana agenda također treba jačati poveznicu sa boljim e, upravljanjem i partnerstva na ovoj razini mogu definirati politike koje će biti na korist svih građana. Jučer sam bio u Beču na konferenciji o partnerskom planu za stanovanje i rezultati i interesi ove konferencije bili su golemi i bilo bi šteta da se to samo odbaci. Znači, ovo ne može biti samo e, umrežavanje. Naime, urbana agenda može podupirati pozitivne socijalne, društvene, gospodarske e, poveznice. I sada je za urbanu agendu potreban plan koji će se akcijski plan provesti dalje. Dakle, moje pitanje povjerenice je koja su vaše razmišljanje o urbanoj agendi E, i daljem razvoju nakon izrade akcijskih planova? Hvala. A sada dajem riječ našem prvom potpredsjedniku Marku Maku. Uh, hvala lijepo predsjedniče, hvala lijepo gospođo povjerenice. E, želim naglasiti neke od stvari koje su sada izgovorene. Naime, mi sada stvaramo okvir za financijske elemente kohezijske politike. Kohezijska politika je instrument transformacije. Kohezijska politika a, također donosi puno sadržaja. Kada pogledamo koje smo lekcije naučili tijekom posljednjeg programskog razdoblja, dolazimo do zaključka da kohezijska politika mora biti bolje integrirana u druge europske instrumente kao što je na primjer obzor Europa, digitalna Europa i drugi. No, mora biti bolje integrirana i na lokalnoj i regionalnoj razini. E, također moramo uzeti u obzir i privatno i javno financiranje. Dakle, treba vidjeti kako kohezijska politika može tome pridonijeti. Kohezijska politika također ima za cilj katalizirati i omogućavati veća ulaganja ciljanih mjera. Također želim naglasiti lekcije koje smo izvukli iz strategije specijalizacije. Europske regije jako puno surađuju i to puno više nego li ikad prije. To je jako važno a što više mi ćemo i raspravljati o tome što zapravo znači prekogranično. Također treba razmatrati morski i kopneni aspekt, perspektiva koju treba uzeti u obzir i element koji treba zadržati. Ali s druge strane, ono što stoji u petoj komponenti, a to je vrlo važan element ove međuregionalne inovativne suradnje. Naime, ako ishod pregovora bude da će ta komponenta nestati, Bojim se da će ujedno nestati i cilj koji se time pokušava postići. Dakle, treba pronaći dobro rješenje. Ta dimenzija mora biti zadržana. Regije moraju biti predvodnici europskog partnerstva. Mm, također, gradovi bi trebali surađivati sa lokalnom industrijom, sa lokalnim, sa ruralnim područjima i na taj način možemo ostvariti sve promjene koje želimo ostvariti, ciljeve vezane za klimu, za održivi razvoj i tako dalje. Što se tiče održivog razvoja, on mi jako važan i u sljedećem programskom razdoblju doista moramo postići konkretne ciljeve. Hvala. Hvala lijepo. A sada riječ ima još pet kolega i moram vas upozoriti da svatko od njih ima samo minutu na raspolaganju, a počinjemo sa kolegom Gamalo Alerom señor presidente señora comisaria bienvenida. hvala lijepo predsjedniče hvala povjerenice hvala vam što ste nam se još puta pridružili danas poslijepodne naime vaš portfelj i vaš rad u skladu je onime što nas ovdje zanima. Nadovezao bih se na ono što su rekli gospodin Schneider i gospođa Marini. Eh, kada je riječ o tematskoj koncentraciji prekograničnoj suradnje. Ali eh, ja bih htio nešto reći o Galiciji, mojoj regiji u Španjolskoj. Postoje i druge regije u Europi koje se nalaze u sličnim okolnostima. Ovdje govorimo o paradoksu jednom. Imamo deset posto promjene u našem prosječnom BDP-u metode izračuna. dakle, došlo bi do smanjenja od 40% u CPR-u. Po prvi puta prešli smo sa najmanje razvijenih regija prema najrazvijenijim regijama. Dakle, mi smo na neki način dvostruko kažnjeni. Mi zapravo gubimo sredstva. I zacijelo ćete se složiti da je to u suprotnosti sa ciljevima kohezijske politike. Mi surađujemo sa parlamentarnim zastupnicima i pokušavamo postići to da niti jedna regija ne izgubi sredstva i da ne bude spuštena u nižu kategoriju. Predsjednik prekida govornika jer je prešao svoje vrijeme. Povjerenice, doista zahvaljujem na vašem zalaganju za kohezijsku politiku što ste i ovdje došli. O četiri stvari sam htjela spomenuti. Prvo i za moju regiju dva ključne važnosti da stope financiranja ostanu stabilne, da ne padnu ispod 70%, već je kolega na to ukazao, to je da i kod nas e, postoje regije sa različitim financijskim mogućnostima Drugo, ja se također izrečito zalažem za N plus 3 jer e, mi za naše projekte želimo imati dugoročnu plansku sigurnost e, i također e, nam je u tom smislu naravno da bismo nešto provali potreba planske sigurnosti također i u moja savezna država je već imala više struke programe različitog financiranja jer potrebe nisu jednodimenzionalne, nego samo preklapanjem stručnih politika mogu se postići naši ciljevi. Dakle, u tom smislu integrirane regionalne politike e, i e, krovna uredba treba biti u tom smislu razmotrena, jer nam je to važno. I četvrta stvar je da e, mi od ključne važnosti da bilo kakva smanjenja Interrega ili drugih programa bude povučena jer upravo im programi Interreg e, nadilaze granice i jačaju e, suradnju. Vaše vrijeme je isteklo. Kolega Droba. E, Gospođo povjerenice, zanima me nacrt uredbe o CPR-u. Dakle, novi prijedlog predlaže da PDV bude prihvatljiv trošak samo za projekte do 5 milijuna eura. I taj maksimalni iznos za PDV kao prihvatljivi trošak moglo bi e, doći, e, moglo bi, bi dovesti do smanjenja privlačnosti programa za korisnike, osobito kada je riječ o strateškim infrastrukturnim projektima, a to stoji i u mišljenju Europskog e, odbora regija. Neprihvatljivost PDV-a, osobito u kombinaciji sa manjom stopom sufinanciranja, mogao bi smanjiti konkurentnost kohezijske politike u svezi sa efc dakle financiranjem iz efsi To bi također moglo potaknuti korisnike da podijele projekte tako da ne pređu taj prag od 5 milijuna eura. Stoga bih vas volio pitati koji je bio glavni motiv komisije da predloži ovo pravilo i koja bi bila posljedica zadržavanja postojećih pravila o PDV-u i prihvatljivosti PDV-a. Hvala. Hvala lijepo. A sada riječ ima, naš, riječ ima naša kolegica Mikaela Faneli. Grazie, presidente. Grazie. Hvala predsjedniče. E, želim zahvaliti također i e, povjerenici što nam se priključila i što prati naš rad. Zahvaljujem joj na njezinu angažmanu. Mi sada ulazimo u odlučujuću fazu, konačnu fazu. U kojoj bismo željeli još uvijek unijeti neka poboljšanja. Ja sam siguran da ćemo u tome uspjeti. Metoda. Naime, mi danas raspravljamo o mišljenju koje će zacijelo biti jednoglasno usvojeno. Radi se zapravo o jako dobrom rezultatu, jako dobrom mišljenju. Ja sam siguran da će na kraju to i biti slučaj. Dakle, više kohezija znači više prilika za ruralna područja i za naše gradove. Neki su se već javili vezano za ta pitanja. Dakle, urbani program, to je jako važan element. Tu smo već e, imali više eksperimenata i projekata i to je nešto što treba osnažiti. Imamo više uredbi, onda imamo regionalni razvojni fond, Sada kolege riječ kolega Agorastos. E, govornica je prekinuta. Haristo, kire projedre. Kirije Epidroboš, sa se haristume bolji. Gospođo povjerenice, puno hvala. Hvala vam na usluzi, veoma konstruktivnoj usluzi koju nam pružate i što radite s nama u duhu suradnje. Ostvarili smo puno pozitivnih rezultata. Ostvarili smo neke stvari koje su nam su u prošlosti činile gotovo nemogućima. Dame i gospode, nova kohezijska politika mora biti brzo, ona se mora što prije moći primjenjivati, mora biti učinkovita. I mora predvidjeti budućnost, ne samo zadovoljiti trenutačne potrebe. To je politika koja nam treba pomoći da se borimo protiv birokracije i doista trebamo dati ritam. Vrijeme je od ključnog značenja. Imamo problem i vremena i novca. I ako želimo uspjeti, moramo slijediti onaj slogan Budimo promjena koju želimo vidjeti u Europi. Hvala svima na najavljen. Još jedan se ispričavam što sam bio tako strog kod vaših javljanja i vremena, međutim... Takova je takvoj situacija, moramo se držati rasporeda. Nećemo više odgađati, već ću odmah dati riječ gospođi povjerenici da se osvrne na opaske i na pitanja. Hvala lijepo još jedan puta gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepo uvaženi članovi. Ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava i bilo je zanimljivo e, čuti e, stvari o kojima je bilo riječi i prošle godine. Ja znam da mi jedni druge podupiremo. Kad je riječ e, o pitanju lokalnog razvoja. Naravno, normalno je i da imamo različite pristupe. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od postavljenih pitanja i pokušat ću objasniti prijedlog komisije koji je podnesen Europskom parlamentu i vijeću 2. svibnja. Ne Želim naglasiti da je to naš prijedlog, prijedlog Europske komisije koji je sada u rukama su, zakonodavaca, dakle parlamenta i vijeća. Ako nešto želite promijeniti, onda morate surađivati sa zastupnicima parlamenta, ali morate također surađivati sa vladama država članica, dakle sa premijerima, sa ministrima, odnosno sa svima onima koji vaše zemlje predstavljaju u Europskom vijeću. Jako dobro znate da se u ovoj instituciji vode rasprave. Naime, prošli petak imala sam, bila sam na vijeću 28 ministara koji se bave kohezijskom politikom. Također znam da u Europskom parlamentu još uvijek se raspravlja o mnogima od ovih pitanja. Ja naravno uvijek računam na vas da ćete sastaviti snažno mišljenje argumentirano mišljenje. Ja doista cijenim vašu suradnju, suradnju Europske komisije s odborom regija. Evo, um, pokušat ću odgovoriti na vaše pitanja. Što se tiče programiranja 5+, mislim da naše stajališta nisu toliko udaljena. Znam da vi imate još uvijek neke rezerve ali u načelu znam da podržavate e, načelo fleksibilnosti kako bismo se mogli prilagoditi hitnim situacijama. Pa hajdemo vidjeti kako to načelo fleksibilnosti možemo prenijeti u praksu. Kao što rekoh, e, naš e, prijedlog je da imamo preispitivanje, odnosno reviziju ali ne reviziju svega od samog početka nakon pet godina kao što je sugerirao gospodin Schneider. Naime, mi već imamo projekte koji funkcioniraju, koji su u tijeku u različitim programskim razdobljima, ali ako imamo različite potrebe ili ako ne možemo u pet godina iskoristiti i potrošiti sam novac, onda bismo taj prijenos iz jedne osi trebalo omogućiti, u drugu os trebalo olakšati i omogućiti. Upravo zato imamo, upravo zato imamo taj 5 plus 2. Što se tiče pred financiranja. Ja sam primila na znanje sve vaše dvojbe vezane za ovaj element u našem prijedlogu. Ja mislim da je ovo vrlo pragmatičan odgovor koji nam omogućava da zadržavamo trošenje, odnosno troškove unutar manjeg proračuna. Prema našem mišljenju, povećanje sufinanciranja je nešto što je dobro na terenu i naš prijedlog za sufinanciranje nije ništa novo na kraju krajeva. Mi se želimo samo vratiti na one razine koje smo imali prije krize, kada smo imali isto zapravo tu razinu sufinanciranja. Dakle, želimo raditi s manjim proračunima i nakon toliko godina gospodarskog rasta uzastopno napokon možemo doći do razine prije krize. Ali kao što sam već rekla, ponavljam, vidim da i u Europskom parlamentu, ali i ovdje postoji um, postoji zapravo otpor prema tom prijedlogu. Vidjet ćemo što će biti sa konačnim glasovanjem. Što se tiče tematske koncentracije, nužno je koncentrirati neke prioritete za rast i razvoj. Moramo prilagoditi naše regije i moramo biti konkurentni za, sutrašnju, za ekonomiju sutrašnjice. I zato je važno da napravimo tu koncentraciju. Dakle, moramo se prilagoditi niskougljičnoj ekonomiji. Vi znate da je Europska komisija usvojila i zeleni plan Mm, također se komisija bavi klimatskim promjenama i tematska koncentracija predlaže jedan sustav koji bi bio fleksibilan. Imamo kategorije koje su širo osmišljene nego u prethodnim verzijama i na, državama članicama i na regijama je da same osmisle definiciju tih kategorija. Dakle, lakše je zapravo prebaciti financiranje iz jednog u drugo područje kada su one šira. Također imamo i širi dijapazon tema. E, primijetila sam još neke dvojbe vezane za, pojednostavljene mjere. E, naime, one nam omogućavaju e, brzu provedbu. Primili smo jako puno kritika zbog kašnjenja. Osobito kada, riječ, kada je riječ o pojednostavljenju, imenovanju, zatim mobiliziranju, aktiviranju fondova i tako dalje. Naša, naš prijedlog ide prema tome da se olakša i da se lakše postigne takozvani N plus 2. Pojednostavljenje dobro funkcionira i mislim da bi vraćanje na N plus 2 bilo dobro za ugled naše politike koje, nije, koje nije bilo najsjajnije u prošlom razdoblju. Što se tiče Interrega, ja su u potpunosti slažem se vama da se radi o vrlo važnom pitanju. 30 milijuna građana živi na granicama između dvije zemlje i njima je prekogranična suradnja itekako važna. Ja sam sa Karl Heinzom e, posjetila više takvih regija, regija u kojima su zapravo e, građani okupljeni i žive na e, blizu triju zemalja. Imamo prekograničnu suradnju triju zemalja, zato je ovo jako važna komponenta. Evo, predamnom je predsjednik Azora. sam, imala sam priliku razgovarati s njim na Kanarskim otocima gdje se održala konferencija o ovom problemu. Također želim vrlo jasno reći pred vama da je komisiji jako važna pomorska suradnja. Što se tiče drugih pitanja, kao što su bila pitanja o urbanoj dimenziji, vi znate da uredba o zajedničkim odredbama ima novi cilj politika, jedan novi cilj, a taj cilj je Europa koja je bliža građanima. O čemu se zapravo radi? Radi se o razvoju urbanih, lokalnih i obalnih područja. Kao što znate, u novom prijedlogu barem 6% EIRBF-a, odnosno sredstava iz EIRBF-a, dodijeljeno je, odnosno namijenjeno je ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. A ja mislim da je to jako važno. Jako je važno omogućiti gradonačelnicima i gradovima da sami osmišljavaju svoje strategije. Jer vi bolje nego mi u Briselu znam, znate što treba učiniti. Vi bolje u prijestolnicama znate što je potrebno, a što nije. Bolje od nas. Što se tiče urbanih inicijativa, Europska urbana inicijativa donosi jedan novi koherentni pristup gradovima gdje su svi instrumenti kombinirani u jednom programu, a kojima neizravno upravlja komisija. Željeli bismo objediniti sve instrumente i sve programe kao što su akcije urbanih inovacija, zatim urbana mreža, različiti mehanizmi upravljanja namijenjeni urbanim politikama. Dakle, to je plan koji koji bi treba, kojima bi se trebalo upravljati na sličan način kao i urbanim inovativnim akcijama i mi smo tu da bismo vam pomogli. Na vašem smo raspolaganju. Sada se u ovom, ovom trenutku se DG Regio bavi ovim pitanjima i ako imate bilo kakvih pitanja možete se obratiti DG Regiju. Što se tiče PDV-a, odredbe o PDV-u 2014. i 2020. godinu imaju zapravo taj element pravne nesigurnosti upravo zato se postavljalo jako puno pitanja. Te e, odredbe odnose se na nacionalna pravila o PDV-u i postavlja se pitanje može li se povratiti PDV ili ne. I to je zapravo stvorilo jako puno poteškoća i razlika u tumačenju zato što se e, pravila o PDV-u razlikuju među državama članicama, a novi prijedlog bi trebao olakšati i korisnicima i nadležnim tijelima a, funkcioniranje. Mi predlažemo dakle prag ispod 5 milijuna, Dakle, za projekte iznad 5 milijuna PDV nije prihvatljiv, za projekte ispod 5 milijuna on je prihvatljiv. Dakle, to više neće ovisiti o nacionalnom zakonodavstvu o PDV-u. Većina Većina, većina zapravo projekata koje, prihvaća Europska komisija ima ukupni trošak koji je ispod 5 milijuna. Dakle, radi se o pojednostavljenju za većinu korisnika. Istovremeno, najveći financijski ono, volumen vezano za PDV je, odnosi se na one projekte, projekte koji su iznad 5 milijuna. Na taj način e, zapravo čuvamo e, proračun kohezijske politike za, veće investicije. Što se tiče rodnog pitanja, a rodno pitanje je nešto što mi je izrazito važno i e, mislim da je jako važno da u CPR-u imamo načela rodne ravnopravnosti i nediskriminacije. No treba reći da se ta načela uvijek moraju poštivati. Budući da su ona ugrađena u pravnu stečevinu koja se primjenjuje na sve države članice. Na kraju krajeva imate i povelju o temeljnim pravima. I to ne smijemo zaboraviti u ovom kontekstu. To treba biti jedan od prioriteta E, i jedan od prioriteta u provedbi projekata. Vaša ideja o posebnom fondu za ta pitanja je jako zanimljiva. Planiramo iduće godine, budući da ćemo iduće godine imati čitav niz izbora i lokalnih izbora, dakle planiramo se boriti u okviru kampanja, kampanja za više žena, osobito u javnoj upravi. Jer ja vidim da ima jako puno žena koje se ne kandidiraju za vječnice, za gradonačelnice. I nadam se da će nam se i muškarci u toj kampanji, u toj borbi pridružiti. Dakle, riječ je o kampanji koja će se provesti iduće godine, a koja je ciljena na veći broj žena, na više žena u javnoj upravi. Što se tiče Brexita, znate jako dobro da je komisija pripremila sporazum o povlačenju mi sada čekamo odluku a, britanskog parlamenta. Naravno, ova situacija je doista žalosna. Mi imamo politiku koja je predložena od strane Ujedinjene kraljevine i Italije 1975. godine kada su se zatvarali rudnici i sada naravno moramo čekati da bismo vidjeli kako ćemo a, funkcionirati u formuli od 27 država članica nakon Brexita. Vidjet ćemo što će se dogoditi u donjem domu Britanskog parlamenta i kako će završiti njihove glasovanje. I na kraju moram vam reći i još nešto. Ja uvijek imam sluha za vaše dvojbe i vaše brige. Mi smo prijatelji kohezije. Mi vodimo računa o tome i pokušavamo pronaći način da prilagodimo svoje resurse vašim potrebama. Drago mi je da se svi slažete sa nama kada je riječ o procesu pojednostavljivanja, jer četiri godine slušam uvijek jedno te iste pritužbe. To su pritužbe o birokraciji, o, složenosti, o kompleksnosti koju predlažemo. Više od 80 mjera pojednostavljenja, to je ono što smo predložili i jako mi je drago što ste nas u tome podržali. Ali drago mi je da nas i države članice podržavaju, jer ako ovdje unosimo pojednostavljenja u uredbu, to je s jedne strane dobro, ali ako imamo previše pravila, previše propisa, nećemo olakšati život korisnicima. A upravo je to naš konačni cilj. Ja se doista nadam Onda ćemo nastaviti surađivati. Ja vas vidim kao naše prijatelje, prijatelje Europske komisije. I ovo vam kažem kao prijatelj, postoje neka pitanja gdje imamo jako malo manevarskog prostora. Vi zacijelo razumijete zbog kojih je to razloga. Vi znate sa kakvim smo su, izazovima suočeni, sa kakvim problemima. Je, možete računati na mene da ću u ime komisije učiniti sve što mogu da potaknem Europsko vijeće da dođemo što, što je prije moguće do sporazuma. Ja znam da su rokovi jako kratki. Ja sam se vratila s puta gdje sam razgovarala sa rumunjskom vladom i nadamo se da će višegodišnji financijski okvir i uredba biti usvojeni prije europskih izbora. To bi bilo idealno kako bismo mogli krenuti sa svim programima 1. siječnja 2021. Nisam sigurna da su sve države članice naučile lekcije iz prošlosti i izvukle pouku. Bojim se da ako nakon europskih izbora odgodimo usvajanje propisa, da ćemo opet sa provedbom projekata početi prekasno. Stoga se doista nadam da ćemo zajednički ući u ovu borbu i da ćemo doći do konačnog sporazuma prije kraja europskih izbora, odnosno prije početka europskih izbora. Željela bih vam čestitati čestitati izvjestiteljima, čestitati vam na vašem radu. Jako sam zahvalna što se borite kao i mi za regije, za, regionalne politike, što se borite da europske politike pomognu modernizaciji regija. Pojednostavljena politika, lakše za partnere, za korisnike, to je nešto što želimo provesti. Hvala lijepo svima, hvala lijepo predsjedniče. Hvala vam na vašem radu i hajdemo vidjeti što možemo učiniti i postići do kraja našeg mandata. I mislim da je ovo posljednji sastanak za ovu godinu. Stoga svima želim sretne praznike, dobro zaslužene, sve najbolje vama i vašim obiteljima. I zahvaljujem na vašim naporima da zajedno nešto učinimo kako bismo poboljšali život eh, naših građana u našim regijama, našim gradovima i našoj Evropskoj uniji. Hvala vam. Hvala lijepo povjerenice. Evo, ovo je bila sjajna rasprava koja nas je uvela u današnji rad. Nadamo se da ćemo doista doći do rezultata eh, prije početka izbora i eh, i nadam se da ćemo zajedno završiti ono što smo zajedno i počeli. Hvala lijepo, vidimo se uskoro. Poštovani kolege, krećemo na dnevni red. Dakle, vraćam se na priopćenja. Želim vam reći da nagrada, Evropska nagrada za poduzetnike gradove, ta je e, nagrada pokrenuta u Gracu. Kao što znate, to je nagrada za izvrsnost u promicanju poduzetništva i politika koji idu prilog malim i srednjim poduzećima. Jako je važno da poduzetničke strategije daju vidljivost teritorijima. Stoga pozivam E, teritorije da se e, prijave i da se kandidiraju za nagradu i a e, Moram vam reći da je ova nagrada i ova oznaka otvorena za sve teritorije, dakle ne samo za regije, već i prekogranične regije, za op otvorene općinama i gradovima. Dakle, rok je 20, za kandidature 27. ožujka 2019. godine, a više informacija naći ćete na štandu koji se nalazi na ulazu u ovu dvoranu. Također ćete naći u vašim tablicama kalendar, odnosno datume sastanka za 2019. godinu. Molim vas, obratite pažnju na 14. i 15. ožujka 2019. godine. Imaćemo summit gradova i regija koji će se održati u Bukureštu, Rumunjskoj. Dakle, već sad vas pozivam da si to zapišete u svom kalendaru i da se rezervirate taj datum. Također ćete vidjeti i dva dokumenta povezana sa ITM. Dakle, prvo imate upitnik o zadovoljstvu, um, u kojoj su mjeri zadovoljene vaše potrebe, informatičke i digitalne potrebe. Dakle, o tome ćemo razgovarati uh, sa uh, našim nadležnim službama i voditi računa o tome da se naše informatičke uh, alati poboljšaju za vas. A toga ćete vidjeti jedan flyer uh, koji se bavi sličnom temama koji bi trebao olakšati naše odnose sa tajništvom. Eto, to su priopćenja koje sam htio dodati onome na početku. A sada mislim da smo završili sa aperitivom i sa predjelom i da možemo krenuti ravno na glavno jelo. Imamo jako puno mišljenja koje se moraju usvojiti i odmah krećemo e, sa vrlo važnim mišljenjem E, radi se o mišljenju o uredbi o zajedničkim odredbama. Evo pozivam e, izvjestitelje e, Katušu Marini i Mihajla Schneidera da nam se pridruže i da uzmu riječ. Grazie, Hvala. Gospođo e, predsjedavajuća, hvala svim članovima za početak. Kao što znate, e, predsjednik Schneider je bio suizvjestitelj i zahvaljujem mu na odličnoj suradnji Također zahvaljujem i našim stručnjacima kao i članovima odbora Koter na jednoglasnom usvajanju ovog mišljenja koje sada donosimo pred plenarnu sjednicu. Uspjeli smo izraditi kvalitetno izvješće koje izražava zajednički zajedničko stajalište svih članova odbora regija. Mislim da ovo nije samo potvrda našeg rada, već pokazuje i koliko je važan ovaj dokument. To je ključan dokument za lokalne i regionalne vlasti. Tijekom posljednjih nekoliko godina surađivali smo s Alijansom za koheziju kako bismo postigli kohezijsku politiku koja je dobra za sve regije Europe i kroz ovo mišljenje osvjetljavamo neke ključne točke u zakonodavnom procesu i političkim preporukama na temelju rada komisije. Mi naglašavamo još jednom koliko je važno da kohezijska politika e, ostane vidljivo lice Europske unije jer ako išta pomaže našim građanima i lokalnim zajednicama i pokazuje što možemo za njih učiniti to je najučinkovitije korištenje kohezijske politike. Naš nacrt sadrži 78 amandmana. Tu su i 32 političke preporuke, a iznad svega naglašavamo zajednička stajališta, dakle kohezijska politika mora e, biti nešto što je za sve regije, što se zasniva na tri stupa. Nadam se da ćemo uzeti u obzir sve ovo tijekom narodnih mjeseci. Dakle, poljoprivredni e, fond e, E, integrirani pristup, uredba o zajedničkim odredbama. E, želimo da Evropski socijalni fond i ESF plus, taj novi instrument, e, postanu neophodan dio europske kohezijske politike. Ima nekih stvari koje su nama interesantnije ideja je izraditi novu dugoročnu strategiju e, koja ima u svom središtu ciljeve održivog razvoja. Puno smo radili na pojednostavljenju, neke stvari smo uzeli u obzir, nešto mislimo da se može bolje učiniti. Želimo uključiti lokalne zajednice koje su krajnji korisnici, možda postoje građani ili poduzeća ili lokalne zajednice koji pristupaju tim fondovima i mi ne želimo da se vrati N plus 2. Smatramo da se trebamo i dalje pridržavati pravilu N plus 3 jer to smanjuje administrativno opterećenje i umanjuje birokraciju. Mi smo izrazili mišljenje koje se često ovdje čuje, a to je da makroekonomske uvjetovanosti za kohezijsku politiku trebaju biti nešto što ćemo razmatrati. Mora postojati partnerstvo u procesu europskog semestra koje će okupiti regionalne vlasti. E, nastojali smo objediniti stajališta koja su izražena ne samo kada je komisija predložila zajedničke odredbe, već i nastojali smo ugraditi i politička gledišta odbora regija. Ovo je zakonodavni okvir E, koji nam se u velikoj mjeri sviđa, ali smo ga nastojali poboljšati. Kao što smo rekli povjerenici Krecu, nastojali smo e, da odbor regija e, bolje zastupa interese naših regija. Zahvaljujem na odrađenom poslu i na svim materijalima koje ste nam dali kao članovi odbora. Gospodin Schneider su izvjestiteljima riječ. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala prethodnim govornicima, gospođi Marini. Priključujem sa svim zahvalama koje ste izrazili stručnjacima, tajništvu, kolegama koji su iznijeli zahtjeve za izmjenama. Priključujem se i sadržajnim napomenama koje ne moram ponavljati. To su sve ključne stvari koje smo zajednički e, dogovarali i zagovarali. Važno je da smo djelomično zadovoljni onime što je izneseno, ali imamo još neke važne, vrlo konkretne predloge za e, amandmane koje nismo zadovoljni i tu upravo rasprava koju smo sada čuli nije išla dalje od toga. Ne vjerujem da nam je povjerenica toliko toga e, pustila, ali e, rekla je da zapravo je sada e, stvar na vijeću i parlamentu, znači s našim prijedlozima i idejama moramo se sada okrenuti parlamentu i vijeću. Ono što je dobro u tom pogledu je da e, je parlament odgodio odlučivanje, odnosno znači neće u prosincu raspravljati o stručnoj komisiji o ovih 3000 izmjena i amandmana i za teko će u travnju zaključivati, odnosno raspravljati o tome na plenarnoj sjednici. Znači još nešto vremena imamo. Ali evo najvažnije stvari. M plus 2 ili M plus 3. Mi smo jasno protiv N plus 2 i jasno za N plus 3. Sufinanciranje Jasno smo se izrazili protiv smanjenja stopa sufinanciranja. Mi smo za 70% u e, regijama, prelaznim regijama i to e, zašto? Jer e, želimo da strukturni fondovi mogu učinkovito funkcionirati u sljedećem razdoblju. ako se smanji vremenski okvir i još i smanji stopa sufinanciranja stvaraju se uvjeti za to da u ovom razdoblju, da ovo sljedeće razdoblje zaostane i za ovim razdobljem u kojem je bilo toliko problema. Znači, time bi se samo stvorili problemi za sljedeće razdoblje. Zato nam je to toliko bitno. Zatim jedno pitanje širine upotrebljenih sredstava. Dodatni indikatori koje smo razvili ovdje, to je koncept koji smo mi razvili, gospođa Marini se također E, uključila u to i radila na tome, ali e, nedostaje nam još ovaj uvijek ovaj aspekt demografskih problema koji imamo u brojnim regijama koji sprečavaju jačanje konkurentnosti i također jačanja rasta. Znači upravo kod onoga za što bi trebali se koristiti strukturna sredstva. Znači jednostavno nema smisla ako se ne uzmu demografski problemi u raspodjeli sredstava. To je zapravo ključ e, intervencijske logike strukturnih fondova. Zato tražimo e, poboljšanje u tom pogledu. E, nadalje tema pojednostavljenja. Priznajem, komisija je iznijela dobre predloge za administrativno upravljanje, smanje birokrativnog administrativnog tereta. Također sudjelovali smo i u radnoj skupini. U Svibnju je komisija donijela neke odluke u kojima je već nešto bilo uzeto u obzir, ali to nije, nije išlo dovoljno daleko, nego smo u našim zajedničkim stajalištima iznijeli cijeli niz konkretnih prijedloga i to od naših praktičara su došli ti prijedlozi o tome kako se može dalje pojednostaviti upravljanje i birokratski teret. A sada čujem iz e, prvih krugova pregovora da posebice od strane zemalja članica je došao cijeli niz e, predloga za detaljne e, propise koji bi se trebali ponovno dodati u uredbi. Tamo gdje ih je komisija smanjila, sada se pokuša to vratiti u pregovorima. Znači, traži se više regulative i upravo je to onaj krivi put, ono gdje smo rekli da trebamo raditi na smanjenju jer tu postoji po, sada opasnost da se u pregovorima neće ići na smanjenje nego na povećanje. Onda ćemo imati isti problem kao i u ovom razdoblju da nećemo doći do konceptivnog rada i do investicija jer će se ispunjavati formulari i proučavati e, propisi koje će se trebati pridržavati. Po mojem mišljenju to su najvažnije stvari oko kojih se još doista treba izboriti i u zemljama članicama i sa parlamentarcima. Znači, ako želimo postići naš cilj, a to je bolje korištenje strukturnih fondova u sljedećem razdoblju. No, sve će to biti puno teže ako na vrijeme neće biti usvojen višegodišnji financijski okvir i sa njima strukturni fondovi. Znači, moramo iskoristiti sve svoje kontakte da se za to borimo, mada priznajem da dobro nisam baš toliki optimist u tom pogledu, no Načelno zahvaljujem svima, odlično određen posao i ako danas e, snažnim glasanjem usvojimo ovo mišljenje, to će onda utjecati na druge institucije jer ćemo mi reći ovo je zajedničko mišljenje lokalnih i regionalnih tijela u cijeloj EU. uniji. Zahvaljujem. Želi li se još netko javiti u okviru opće rasprave ili ćemo zaključiti da se opća rasprava provela u prisutnosti povjerenice. Ja mislim da bi to bilo dobro. Dakle, ako se slažete, mi dolazimo do amandmana. Imamo tri amandmana. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? L'amendement est rejeté. Odbacuje se. Amandman broj 2. Za. Protiv. Odbacuje se. Amandman 3. Za. Protiv. Odbija se. Final je pour la konačno glasovanje. Tko je za mišljenje? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Dakle, mišljenje je jednoglasno usvojeno i ja čestitam izvjestiteljima na njihovu radu i zahvaljujem im. I svemu onome što ću u budućnosti učiniti. A sad dolazimo na šestu točku dnevnog reda. Dakle, riječ je o prijedlogu uredbe o Europskom socijalnom fondu plus. Kolegicu Suzanu Diaz... A, ispričavam se. Kolegicu Sanchez pozivam koji će zamijeniti izvjestiteljicu Suzanu Dias Pačeko, pa bih ga zamolio da nam predstavi mišljenje. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Izvjestitelju, izvolite. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Dakle, dobar dan svima. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Govorim u ime Suzane Dijaz, izvjestiteljice koja nažalost ne može biti ovdje. Za nas je bila velika čast raditi zajedno na ovom mišljenju, kontaktirati sa E, članovima odbora, političkim klubovima i dionicima. Europski socijalni fond plus i uredba koja ga uređuje je nešto što je nama iznimno važno, nama kao lokalne vlasti u Europi zato što je to jedan od glavnih alata koje imamo za ulaganja u ljude u Europskoj uniji. Odbor Koter je razmotrio ovaj prijedlog e, prošlog listopada, on je prihvaćen sa velikom većinom, a danas imamo 46 amandmana prijedlogu uredbe od komisije i 32 politička e, mišljenja. Ja bih ukratko prošla kroz najvažnije točke. Dakle, prvo smatramo da je pozitivno i potrebno da se ti ciljevi s kojima smo svi upoznati, dakle Europski socijalni fond koji se bavi tržištem rada, obrazovanjem, e, edukacijama, da se unesu i nove odredbe o migracijama, mladima, zdravlju i smanjenju siromaštva. Također smo zabrinuti zbog mogućih rezova do kojih bi moglo doći kad je riječ o sredstvima koja bi se mogla dodijeliti zbog više, većeg broja ciljeva. Dakle, socijalna inkluzija, briga za one koji su najpotrebitiji, to je jako važno. Trebamo više fleksibilnosti, više otvorenosti i treba uzeti u obzir situaciju u našim regijama. Prijedlog uredbe se mora vezati uz e, gospodarsku e, e, i drugu koheziju. Mi ne želimo da ovo bude instrument sektorske politike, već želimo da bude ključan aspekt kohezijske politike i stoga vjerujemo da uloga najmanje razvijenih regija treba biti uzeta u obzir Dakle, članak 174 ugovora govori o regijama koje imaju prirodne e, dakle, prepreke e, prijedlog e, mišljenja govori i o pomanjkanju vidljivosti kad je riječ o lokalnim i regionalnim tijelima mislimo da treba povećati vidljivost tih e, upravnih tijela koje imaju važnu ulogu upravljanja fondom i koja imaju važnu e, ulogu zbog svog iskustva Dakle, to treba prilagoditi organizacijskoj strukturi naših država, osobito u onima koje su vrlo decentralizirane. E, fond bi se povezao uz Europski socijalni stup i to pozdravljamo zato što smatramo da bi e, time pridonijeli e, društvima koja su ravnopravnija i gdje bi se ulagalo u ljudski kapital. A osobito je riječ o onima koja je najviše pogodila kriza, mislimo da bismo time pridonijeli boljem e, prihvaćanju europskog projekta među građanima. E, u mišljenju se govori o osobama s invaliditetom i o djeci. To su najranjivije skupine društva. Također e, moramo razmotriti zapošljavanje mladih i moramo imati dovoljno sredstava za mjere koje podupiru zapošljavanje mladih. Moramo osigurati da fond pokriva taj aspekt. Također moramo uzimati u obzir statističke podatke koji postoje na lokalnoj i regionalnoj razini jer svakako postoje razlike među regijama u jednoj te istoj državi. Fond također govori o otvaranju za socijalne inovacije. Smatramo da je to važno, da to puno obećaje, da je to novo područje rada za naše socijalne politike. Nacrt mišljenja također spominje, a to je nešto o čemu se e, dogovorila grupacija, da se e, SF plus e, veže uz ciljeve održivog razvoja. Mislim da svi imamo na srcu te ciljeve bez obzira je li riječ o lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. I na kraju kad počnemo raditi na ovom mišljenju mislimo da je najvažnije paziti da imamo fond koji je usredotočen na ljude, mlade ljude, e, e, dakle obespravljene ljude, migrante i tako dalje. E, moramo uzeti u obzir interes lokalnih i regionalnih tijela jer igraju važnu ulogu u korištenju ovih fondova. Mi smo radili sa, uz doprinose svih političkih grupacija mi smo uzimali u obzir stvarnu situaciju na terenu i nadamo se da će ovo mišljenje biti relevantno za regije i za lokalna tijela i entitete u Europi da će postići široki konsenzus. Hvala. Puno hvala. Tko želi sudjelovati u općoj raspravi? Nitko nije tražio riječe. Čini mi se da smo e, o tome govorili u ranijoj raspravi. Sad krećemo na amandmane i čini se da će situacija biti malo e, kompliciranija. Dakle, blok, glasovanje u bloku za prvi i drugi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. L'amendement 3. Treći amandman. Za? Protiv? Usvaja se. Amandman četvrti. Za? Protiv? Usvaja se. Predlažem zajedničko glasovanje o amandmanima 5 i 30. Nemamo prigovora. Tko je za? Protiv? Odbacuje se. Šesti amandman. Za? A peti nije usvojen. Šesti amandman za. Protiv. Usvaja se. Sedmi za. Protiv. Odbacuje se. Osmi za. Protiv. Usvaja se. zajedničko glasovanje za amandmane 9. i 31. To su amandmani izvjestitelja. Dakle, glasujemo za, protiv, usvaja se. Dakle, 9., 31., 32., 33., 34. se dakle ne razmatraju zbog ovog glasovanja. Dolazimo do 10. amandmana zbog kojeg ne glasujemo o 15. ako usvojimo ove. Ovaj. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 11. E, dakle, neće se razmatrati 12. Tko je za? Protiv? Odbacuje se. Idemo na 12. Za? protiv, sve se. E, predlažem skupno glasovanje o 13. i 14. za, protiv, sve se. Petnesti, dakle se ne razmatra, 16. za, protiv, Odbacuje se. 17 za. Protiv. Usvaja se. 18 za. Protiv. Usvaja se. 19 za. Protiv. Odbacuje se. Idemo elektroničko glasovanje.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 21. za, protiv, elektroničko glasovanje. Le vote est clos et l'amendement. Zatvaram glasovanje i amandman se odbacuje. E, skupno glasovanje za 21 i 22. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 24. amandman izvjestitelja, zbog kojeg se ne razmatra 26, 27 i 25. Za? Protiv? Usvaja se. Dakle, skupno glasovanje 28 i 29 za, protiv, Usvaja se. Amandman e, mm, Dolazimo do amandmana 35. 35. dakle. Za. Protiv. Odbacuje se. 36. za. Protiv. Elektroničko glasovanje. Le Zatvaram glasovanje i amandman se odbacuje. Amandman 37. za. Protiv? Odbacuje se. Amandman 38 ki je pour. 38 za. Protiv? Odbacuje se. 39. Dakle, se ne razmatra. Za. Protiv? 40. amandman. Odbacuje se. 40. za. Protiv? Odbacuje se. 41. za, protiv, odbacuje se. 42. za, protiv, odbacuje se. 43. za, Le 43, oui. Alors, je vous donne la parole sur le 43. Aha, želite nešto reći vezano za 43. amandman? Eh, señalar que... Htio sam samo ukazati da treba imati na umu socijalne pokazatelje. Te i druge faktore. Jednu stvar treba možda bolje pojasniti. Kada govorimo o integraciji migranata, ne bismo trebali samo gledati neto brojke ulazaka i izlazaka, nego Integracija zahtjeva naravno i e, odredbe o e, obrazovanju, zdravstvenom osiguranju, stanovanju i tako dalje, tako da te regije, a posebice e, granične regije, za to dobiju više sredstava. Hvala, nitko više se ne javlja. Dakle, glasujemo. Tko je za 43. Protiv? Elektroničko glasovanje. Le vote est clos et l'amendement est adopté. Usvaja se. 44. amandman za. Protiv. Usvaja se. 45. A, tko je za? Protiv? Usvaja se. 47. za. Protiv? Usvaja se. 48. za. Protiv. Odbacuje se. 49. za. Protiv. Usvaja se. 50. izvjestitelja. A, dakle, neće se 51. razmatrati. Za. Protiv. Usvaja se. I 50 prvi zbog kojeg se ne razmatra 52. za, protiv, odbacuje se. 52. za, protiv, usvaja se. I napokon 53. 54. za, protiv, usvaja se. Glasujemo o cjelovitom izvješću za, protiv, suzdržani. Mišljenje je jednoglasno usvojeno i hvala svima i čestitke autorima mišljenja. A sada, prema dnevnom redu, razmatramo mišljenje o prijedlogu uredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj i kohezijskom fondu. Pozivam izvjestitelja Mihjela Reispermana da nam se ovdje pridruži i da nam predstavi mišljenje. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Izvjestitelj imate riječ. Dank u wel, voorzitter. Zahvaljujem predsjedniče. Uh, iedereen te bedanken die heeft za početak e, želim zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos e, e, radu na ovom mišljenju. Dobro smo surađivali sa uredom i posebice osobljem kluba ALDE i također našim stručnjacima. I nadam se da se ćete to e, osjetiti na kvaliteti teksta koji je sada pred nama. I e, da odlično smo surađivali sa svim dionicima i također smo dobro surađivali sa suradnicima Europskog parlamenta i zastupnicima parlamenta te izvjestiteljima i izvjestiteljima u smjeni e, odbora jer je parlament već otišao puno dalje u ovoj raspravi o ovoj temi. Da smo sada čekali do danas te sjednice, jednostavno bismo kasnili. Evo, ono što smo mogli ovdje utvrditi je da postoji jasan e, konsenzus. E, naše razmišljanje idu u istom smjeru kao i u odboru regija, dakle kod nas između parlamenta, između odbora regija, nema zapravo razlike u mišljenju ovdje i drago, lijepo je vidjeti da smo partneri i da želimo e, braniti e, iste vrijednosti. Upravo smo razgovarali sada sa povjerenstvom Kreću, e, imali smo malo važnu razmjenu mišljenja i zato neću čak toliko govoriti o sadržaju e, jer smo o tome već govorili, ali Mislimo da sa predlogom komisije idemo korak naprijed u pojednostavljenju i modernizaciji e, kohezijske politike. Naime, danas je kohezijska politika politika koja mora biti svima dostupna jer životi građana su pod izravnim utjecajem kohezijske politike. Posebice kohezijske politike i fondova o kojima danas govorimo, a koji mogu dosegnuti temelj društva i e, posebice recimo obzor 2020 Invest EU. I upravo je zato od posebne važnosti da najmanje tvrtke, male i srednje tvrtke budu također korisnici ove politike o kojoj sada raspravljamo, da ona dopre do njih. Evo ima puno e, amandmana i u e, odboru E, regija i zapravo e, neke su se od ovih e, amandmana međusobno su si bile suprotni i teško odlučiti koji su najbolji. Već je i povjerenik rekao, znači ako vas napadaju i <laughs> lijevi i desni od ozgo od onda znadete da ste zapravo doista u zlatnoj sredini. To možda vrijedi i za ovo mišljenje. Evo da pojasnim još neke stvari E, u amandmanima se govori e, prije svega ulozi regije kod tematske koncentracije i u mišljenju se predlaže da se ova e, tematska koncentracija uskladi sa prijedlogom komisije i da se događa na razini regija. O tome smo raspravljali, no ako mi kao regija nećemo govoriti u vlastito ime, tko će se onda za nas založiti? Upravo zato mislim da tematska koncentracija na razini regija jest bitna. Zatim se radilo i o postocima koliko bi trebao biti e, postotak za pojedine teme, dakle financijskih sredstava i mislim da smo ovim kompromisom izašli najbolji kompromis između različitih predođaba koje su se koje su bile u odboru, znači bilo je još i amandmane za najudaljenije regije i druge osjetljive regije. Također spomenute su razne iznimke koje bi trebalo provoditi ili ne bi trebalo provoditi. Jer u tekstu komisije ne stoji baš pretočno o tom, konkretno o tome što, se, što je komisija pod e, time mislila. Znači ono sve što se naziva općenitim tekstovima. Tu si može svako sebi osigurati odgovarajuću količinu fleksibilnosti. No ako sada to zamijenimo dugim popisima sa konkretnim iznimkama, stvar e, postaje puno kompliciranija u primjeni. Onda zapravo kod kuće možemo reći, evo, pobjerili smo na političkoj razini, ali u sve u svemu stvar neće biti bolja i zato ne bi trebalo e, tekst činiti kompliciranijim nego što je potrebno navođenjem iznimaka i propisa koje nisu potrebne. Inače zapravo mislim da bi ovo mišljenje samo izgubilo na snazi. E, evo dopustite da zahvalim izvjestitelju na ovom izvješću. Financiranje ne samo da je važno za regije, nego postoji razne mogućnosti zapošljavanja, uključujući one koje su, su potrebne građanima diljem Europe. Članovi odbora eh, su iznijeli brojne primjere korištenja EDF-a eh, e od strane građana i regija. Važno je te primjere stvarno objavljivati i osvještavati o njima. Strukturni formovi, fondovi trebali bi ići regijama i moramo poslati snažnu poruku europskim institucijama i zemljama članicama. Sa, Savezom za koheziju odbor regija eh, pokazao je kako ispričati priču o strukturnim fondovima, a toga nam treba sve više. Hvala lijepo, vidim da se više nitko ne javlja, pa ćemo krenuti na glasovanje o amandmanima. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Usve se. 2. Za? Protiv? Odbacuje se. Treći amandman. Za? Protiv? Odbacuje se. Četvrti izvjestitelja, zbog kojeg bi mogli ne razmatrati peti i šesti za protiv, usvaja se. Šesti izvjestitelja, dakle onda nećemo razmatrati 6A8 za, protiv, usvaja se. Deveti, zbog kojeg ne, ne razmatramo 9. do 12. za, protiv, usvaja se. Amandman 13. izvjestitelja. Dakle, 13. i 14. se neće razmatrati. Za? Protiv? Usvaja se. Amandman 15. izvjestitelja. Dakle, od 15. do 17. se ne razmatraju. Onda za? Protiv? Usvaja se. 18. za? Protiv? Odbacuje se. 19 izvjestitelja, dakle ne razmatraju se 19, prvotni 19 za, protiv, usvaja se, 20 za, protiv, odbacuje se, 21 za, protiv, odbacuje se, 22 za, protiv, odbacuje se, 23 za, protiv, odbacuje se, 24. za, protiv, odbacuje se. A sada glasujemo za cijelo izvješće. Tko je za, odnosno mišljenja, protiv, suzdržani. Usvajamo mišljenje jednoglasno čestitke. Le prochain avis. Sljedeće mišljenje odnosi se na prijedlog uredbe o posebnim odredbama za potporu cilju Europska teritorijalna suradnja. Poznat je pod naslovom Interreg. A sada pozivam da nam se pridruži naša izvjestiteljica Marija Antoinette maubert Daj Dajem ju riječ. Čim nam se pridruži. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedniče. Dakle, teritorijalna evropska suradnja, poznatija pod imenom Interreg, je jedan od najvidljivijih političkih mehanizama prema građanima. On nam omogućava akcije i aktivnosti te razmjenu iskustava između lokalnih i regionalnih vlasti na kontinentu, baš kao što je rekao naš predsjednik, jest kontinent koji ima najviše unutarnje granica. Ova suradnja je ključna kako bi se promicala gospodarska kohezija, socijalna i teritorijalna kohezija između naših regija, ali i kako bi se, sudjelo, kako bi se surađivalo sa trećim zemljama, graničnim zemljama koje su na vanjskim granicama. Evropljani su jako vezani za ovu politiku u posljednje e, tri e, godine. Mi se danas e, bavimo ne samo Um, tehnikama donošenja propisa, već se bavimo također uh, uh, kulturnim, socijalnim razvojem, također se bavimo vizijom jedinstvene Europe koja unutar sebe razvija prostor kooperativnih projekata koji omogućavaju uh, i suradnju sa susjedstvom. Također, mogu reći da smo sretni što prijedlog komisije pokušava pojednostavniti funkcioniranje i sinergije i to osobito sa trećim zemljama. Također smo zadovoljni što je uključen poseban članak koji se odnosi na male projekte, a koji je ovaj odbor predložio. Radi se o malim projektima koji su, kao što znamo, ključni radi sudjelovanja većeg broja Evropljana u toj suradnji. Također smo sretni što je komisija prepoznala posebne potrebe najudaljenijih regija kroz novi novo poglavlje 3, a to je zapravo samo popravljanje stvari iz prošlosti. Na taj način komisija promiče potrebu da se ulaže u inovacije E, također to omogućava povećanje broja akcija u regijama koje imaju strategiju inteligentne specijalizacije, baš kao što je to rekao malo prije Markula. E, također treba reći da smo u Koteru primijetili da neki dijelovi teksta trebaju biti poboljšani. Ako doista želimo da suradnja, da od suradnje imaju koristi sve regije i također ako želimo da ona bude jednostavna za primjenu i ako, ako želimo da poštuje načelo subsidijarnosti. Tako ćemo ostvariti, baš kao što je rekla povjerenica Kretu, Europu koja je bliže građanima. Naime, ključni prijedlozi, ključ konačni prijedlozi do kojih smo došli mi u Koteru i o kojima danas razgovaramo. Dakle, to su prijedlozi do kojih smo došli i u suradnji sa, za, sa zastupnicima Arimom iz Europskog parlamenta i usvojeni su u odboru Regi u posljednjeg utorka, prošlog utorka, ali također se i u skladu sa izvješćem Marini Schneider koje je evo malo prije usvojeno. Prije svega, prvi prijedlog Ideja je naime da proračun za europsku teritorijalnu suradnju pređe sa 2,5 na 3%, posto ukupne omotnice za europsku kohezijsku politiku. Na taj način bismo mogli nastaviti financirati politiku suradnje, tradicionalne suradnje i osobite Interreg. Interreg Europa koji u ovom trenutku predstavlja samo 0,1% kohezijske politike. E, također, važno je da stupu, da stopu sufinanciranja prebacimo sa 60 sa 70 na 75%. Također zahtijevamo dodatni proračun od 0,3% ukupnog financiranja europske kohezijske politike u skladu sa zastupnikom Marimonom, ali i sa izvjest, izvjestiteljima Marini i Schneider kako bi se financirao novi instrument za interregionalno ulaganje u području inovacija. Taj instrument koji bi imao otprilike jednu milijardu eura na svom raspolaganju, dakle taj projekt je izuzetno važan i trebao bi biti predmetom zasebnog poglavlja, a to je upravo ono što mi predlažemo u uredbi CTE. S obzirom na njegovu veliku dodanu vrijednost, s obzirom na njegovu specifičnost u smislu upravljanja, ali i s obzirom na na njegovu razliku u odnosu na tradicionalnu teritorijalnu suradnju. Također, predlažemo amandman, kompromisni amandman sa svima političkim grupama. To su naime ratificirale sve političke grupe. On će vam biti vrlo uskoro podnesen na glasanje i tu se predlaže da taj novi mehanizam bude otvoren svim regijama Europske unije, uključujući i one najmanje razvijene teritorije ili ona regija koje su suočene sa geografskim poteškoćama ili strukturalnim poteškoćama. Što se pak tiče pomorske suradnje, mi smatramo da pomorska suradnja suradnja treba ostati u poglavlju prekogranične suradnje i to sam u nekoliko navrata rekla. Dakle, granica, bila ona kopnena ili pomorska, s tunelima ili bez tunela, ostaje i dalje granica. I neke regije imaju, kumuliraju, dakle imaju i kopnene i pomorske granice. Naime, u kontekstu Brexita, mi smo zahtjevali da suradnja na više razine sa Velikom Britanijom, da se ona zadrži, u okviru nekog udruženja, odnosno neke udruge, odnosno neke vrste sporazuma koji će biti sličan onome koji imamo sa Norveškom. Sa Norveškom. Ali naravno to sve ovisi o namjerama naših prijatelja iz Velike Britanije. Naravno, prihvatili smo sve amandmane koji idu u smjeru tog prijedloga, dakle koji su izglasani u Koteru i koji su neki već validirali, odnosno neke političke grupe. I također imamo i nekoliko novih kompromisa o kojima ćemo se očitovati vrlo uskoro. E, od najiskrenije e, Zahvaljujem svim grupama koji su pomogli u izradi ovog mišljenja, e, također svim službama, mojim stručnicima koji doista ne poznaju umor i u ovom u kontekstu u kojem trenutačno živimo euroskepticizma, e, sve lokalne vlasti, sve regije, e, svi koji rade na terenu i svi koji svakodnevno pokazuju koliko je važno da imamo zajedničku održivu, e, održivu budućnost, želim zahvaliti, ali isto tako koji ukazuju na to da je to moguće jedino kroz suradnju. Imamo javljanje. Hvala izvjestitelju na radu na ovom mišljenju, na predanosti, jer je Interreg doista konkretan projekt za građane i e, moj grad je također imao puno uspjeha u ovome. Uživali smo suradnji sa drugim gradovima i regijama i ideja kojom, idejama koje su generirane, uključene i zapravo web stranica Interreg EU je odličan alat i svaki član civilnog društva treba pristupiti tome i pogledati. Također tu se daju e, rješenja nekih od najkompleksnijih pitanja i problema za regije i gradove. I stoga zahvaljujem izvjestitelju na ovom važnom dokumentu. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospodin Michael Jurio Amezaga.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 Hvala lijepo. Riječ ima kolegica Ženet Baju. Hvala predsjedniče, uvaženi kolega. Ovo je važno pitanje i važno izvješće. Puno je bilo rasprave o komponenti 5, to je regionalne e, investicije i bila bi velika greška kada bi e, amandman izvjestitelja 18R e, bio oduzet, jer bi se tu E, izgubio važan e, alat za promicanje lanca vrijednosti u svim europskim regijama. Pitanje je li to za sve europske regije, a odgovor je da. Znači izgubili bismo alat koji bi podupirao industrijsku modernizaciju, a to je ono što upravo Europi najviše treba. I kao što je rečeno u trećem prosincu, e, parlament je zaglasao da se zadrži taj proračun u predlogu. Zašto bismo onda mi glasali protiv? Tako da molimo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 Još jedan podsjećam da postoje izazovi vezani za teritorijalnu europsku suradnju koji su jako, jako važni. Što se tiče pomorske suradnje, što se tiče zadržavanje trećeg odjeljka koji se odnosi na mnoge regije, gotovo sve regije u Europi i peti dio koji je također važan i taj dio je zahtijevao da se održi jedna vrlo važna rasprava u Koteru. I nakon toga smo zatražili od Kotera na zahtjev predstavnika regija koji su uključeni u Vanguard da nam zapravo da, da sastave kompromis. I taj kompromis je sastavljen na sljedećem temelju. Dakle, s jedne strane imamo zasebno poglavlje za za inicijative u području interregionalnih inicijativa i naravno mi podržavamo taj peti dio, no u općoj arhitekturi europske teritorijalne suradnje mi zahtjevamo kroz taj kompromisni amandman da imamo specifično zasebno poglavlje koje će biti dobro ciljeno budući da se ne radi o tradicionalnoj suradnji. Ovdje se radi, kao što i sami kažete, o inicijativi u korist inovacija, a koji uopće ne koristi iste mehanizme kao tradicionalna suradnja kao što je Interreg Europa ili prekogranična suradnja. A osim toga, to također omogućava da se da se zadrži kao što je to učinjeno u parlamentu i kao što je to učinjeno u izvješću Schneider Maritim Schneider Marini, ispričava se govornica, to omogućava da se zadrži na neki način jedna milijarda, odnosno 980, 990 milijuna eura za tu inicijativu. Dakle, jako je važno reći i ponoviti da je dio broj pet, dakle peti dio da nije ugrožen. Naime, peti dio ima zasebno poglavlje sa zasebnim sredstvima i u ostalom vijeće u četvrtak poslijepodne je došlo do zaključka da bi se ta inicijativa trebala financirati iz fondova za ruralni razvoj. I posljednja stvar koja se odnosi pak na ovu prvu opasku koju je iznio Mikel, dakle mi smo naime u istoj političkoj grupi, dakle rezultat će u konačnici ostati isti. Mi ne idemo ispod onoga što zahtjeva Europski parlament. Mi od kolovoza radimo sa zastupnikom Marimom i zahvaljujemo na svim njegovim prijedlozima. Neki smo čak ugradili i mi predlažemo dakle 10 milijardi za tradicionalnu suradnju, a to uključuje i 980 e, milijuna eura 970 milijuna eura za to posebno poglavlje i taj peti dio u kojem će se nalaziti to posebno poglavlje. I posljednja stvar, Europski e, parlament nam se priključio u našim idejama zato što su u ponedjeljak podne u regiju zaključili da je potrebno uključiti sve regije, uključujući i one najmanje razvijene regije u ovaj mehanizam. Dakle, inovacija se ne može odnositi na samo šačicu regije u Europi. Dakle, inovacija je i tehnologija, inovacija je socijala i treba se omogućiti svim, treba omogućiti svim regijama a, da se razvijaju i da povećavaju svoj prihod po glavi stanovnika. Što se tiče 10R er i 18R, er, to su samo posljedice amandmana koje je podnio Mikael. Hvala lijepo. Mi sada Krećemo na amandmane. I ja predlažemo da se skupno glasuje o amandmanima od 1 do 4. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman peti koji zamjenjuje prvotni pet amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Idemo na amandman šesti zbog kojih se ne razmatra šesti sedmi. Dakle, za, protiv, Usvaja se. Skupni, skupno glasovanje za 8 i 9. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Predlažem zajedničko glasovanje o amandmanima 10R i 18R. I to će imati značajne posljedice jer se neće razmatrati 10, 11, 12, 45, 46. 18, 19 20 za, protiv, usvaja se. 15 R. Dakle, 15.16 i 16 se neće razmatrati, zbog toga za, protiv, usvaja se. 21 amandman, dakle za, protiv, odbacuje se. 22. zbog kojeg se ne razmatra 23. za, protiv, odbacuje se. 23. za, protiv, odbacuje se. 25. Dakle, tu imamo usmeni kompromis i ako se ovaj amandman usvoji, 26., 27. i 28. se ne razmatraju i Željela, želio bih da nam izvjestiteljica objasni ovaj amandman. Naime, u posljednjem valu amandmana Obratili su mi se predstavnice predstavnici najudaljenih regija koji nisu mogli biti u Koteru i oni su htjeli da pravno budu obuhvaćeni ovim amandmanom. Dakle, jako je važno da se riječi regije, najudaljenije regije pojave, da se taj pojam pojavi. Mi smo se konzultirali sa svim grupama vezano za ovaj amandman koji je, kao što rekao, semantičke prirode. Dakle, tko je za ovaj amandman, uključujući kompromis, tko je protiv, usvojeno. 29. amandman, radi kojeg se ne razmatra 31. za, protiv, odbacuje se. 30. amandman za, protiv, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. I e, amandman je usvojen. Trideset drugi amandman. Dakle, drugi. Trideset drugi za. Protiv. Usvaja se. 33. zbog kojeg ne razmatramo 34. za. Protiv. Odbacuje se. 34. za. Protiv. Odbacuje se. 35. E, ne razmatra se 36. 37. i 51. za. Protiv. Odbacuje se. 36. za. Protiv. Usvaja se. 37. za protiv, usvaja se. 38. za, protiv, usvaja se. 39. Neće se 40. razmatrati za, protiv, usvaja se. 41. za, protiv, odbacuje se. 42. za, protiv, Odbacuje se. 43. za. Protiv. Usvaja se. 44. za. Protiv. Odbacuje se. A sada dolazimo do 45. za. Protiv. Odbacuje se. 48. za. I 49. identični su. Dakle, i samo ćemo jednom glasati za, protiv, usvoje se. 50. za, protiv, usvoje se. Le 35 Nous votons sur le 51. Glasujemo o 51. za. Protiv. Usvaja se. 52. za. Protiv. Elektronički glasujemo. Zatvaramo glasovanje, a amandman e, se odbacuje. skupno glasovanje 53. i 54. za. Protiv. Usvaja se i konačno glasovanje. Tko je za mišljenje? Protiv. Tko je suzdržan? Dakle, velikom većinom mišljenje je usvojeno. Zahvaljujemo izvjestiteljici. Sada dolazimo do devete točke dnevnog reda. A to je zapravo mali brat, mlađi brat osme točke dnevnog reda radi je mišljenje o uredbi o prekograničnom mehanizmu. Izvjestitelj je Buke Arens. Evo, pozivam ga da nam se pridruži. Monsieur le rapporteur, Gospodine izvjestitelje, imate riječ. Zahvaljujem. Kolege, ponajprije zahvaljujem svojim stručnjacima, odboru Kotej, mojoj grupaciji na odrađenom poslu. Zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji s Europskim parlamentom i njegovim izvjestiteljem kao netko iz graničnog područja Nizozemske uz Njemačku. E, mene ova tema iznimno e, interesira. Uz pomoć financiranje Interrega i e, mi smo uspjeli ostvariti uspješnu prekograničnu suradnju. Međutim, granica u nekim slučajevima postaje, e, i dalje ostaje prepreka za e, uspješno provođenje zajedničkih projekata i zato trebamo odgovarajuća rješenja za granična područja jer znatan dio e, građana Europske unije radi ili studira preko granica i suočeni su s nizom prepreka. Ovaj prijedlog će nam omogućiti ili barem e, omogućiti da počnemo uklanjati te prepreke. Ovo je dobrovoljni mehanizam, može se uložiti zahtjev za suradnju po jednom konkretnom projektu i tu se mogu primjenjivati pravila koja vrijede preko granice. 2015. pod e, luksemburškim predsjedanjem pokrenuta je inicijativa na kojoj smo zahvalni koja je dovela do uredbe koja regijama nudi konkretne procedure da se uklanjaju uska grla i pronalaze rješenja. Ovakvi mehanizmi se mogu oslanjati na dobre primjere koje imamo u Beneluxu i u nordijskim zemljama. Dakle, i e, parlament i komisija e, su rekli da možemo izraditi e, uravnoteženo mišljenje. Potrebna je jasna strategija komunikacije, potrebni su dobri primjeri i poticaj da bismo prešli na bržu i učinkovitiju provedbu te i dobri mehanizmi koji će pokazati da li uredba funkcionira u praksi. Dakle, prijeđemo na posao. U ovom mišljenju ćemo poslati snažnu poruku vijeću ministra. E, niz zemalja, uključujući moju vlastitu, imaju neke sumnje i dvojbe oko ovog e, prijedloga u graničnim e, regijama potrebna je pomoć. Doista im je potreban ovaj mehanizam, stoga je neophodno da odbor to podrža. podrži. I na kraju rekao bih e, kolegama da sam zahvalan na pozitivnoj i uspješnoj suradnji na amandmanima koje sam primio. Dakle, očigledno u odboru postoji snažna podrška za ovaj prijedlog. Pour le débat général, je ne vois personne, alors nous arrivons. Tko želi? Dolazimo do amandmana. Amandman 1. vote bloqué avec les skupno glasovanje sa amandmanom trećim, devetim i desetim. I ako ga usvojimo, onda ne razmatramo drugi i trinesti amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Četvrti. Zajedničko glasovanje sa amandmanima 6. i 12. za, protiv, usvaja se. Peti za, protiv, usvaja se. Š sedmi za, protiv, usvaja se. Osmi za, Protiv? Odbacuje se. 11. Za? Protiv? Usvaja se. 14. Za? Protiv? Usvaja se. 15. Za? Protiv? Usvaja se. Glasujemo o cijelom izvješću za, protiv, suzdržani. Mišljenje je jednoglasno usvojeno čestitke. I nadamo se da će poziv koji ovo mišljenje upućuje vladama biti saslušano. Jako dobro poznajem povijest ovog instrumenta i želim vam puno uspjeha. A sada dolazimo do, do desete točke dnevnog reda i nisam siguran da će to sada ići tako brzo kao i za devetu točku dnevnog reda. Dolazimo do mišljenja o reformi ZPP-a i pozivam našeg kolegu izvjestitelja Gijoma Krosa.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 Bilo bi baš lijepo kada bi nam se izvjestitelj ovdje pridružio, jer gubimo vrijeme, a znamo da smo u tom smislu ograničeni. Bi li mogao zamoliti izvjestitelja da nam se pridruži zato što ga evo već pet minuta čekamo, a to doista nije ugodno. A imate vrijeme koje vam je dodijeljeno, a to je vrijeme već počelo teći. Ali, Euh, Hvala lijepo, predsjedniče. Evo, ja se iskreno ispričavam. Imali smo problem u komunikaciji. Prije svega želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u izradi ovog izvješća, a to je izvješće koje je veoma važno, a to je i izvješće koje se odnosi na najvažniju i prvu politiku Europske unije, a to je zajednička poljoprivredna politika. Neki su mi rekli da imamo jako puno amandmana, 304 amandmana, ali zacijelo znate da u Europskom parlamentu za istu tu temu imate 7000 amandmana. Dakle, to pokazuje volju našeg odbora da sudjeluje jer je doista riječ o važnoj temi, ali to je također i plod jednog jako dugog rada e, koji smo radili zajedno sa ekipom iz odbora regija, ali i sa mojim stručnjacima. glavni prioritet odbora regija jeste da imamo obiteljsku poljoprivredu koja će biti održiva i to na svim teritorijima E, i da, da je to poljoprivreda, da imamo poljoprivredu koja je živa u svim e, u svim, e, svim područjima. Dakle, želimo odgovoriti ciljevima kohezijske politike koji su upisani u, koji, koji su upisani u Lisabonski ugovor. Dakle, kada je riječ o ZPP-u koji smo usvojili prošle godine, to jest kad je riječ o mišljenju o ZPP-u koji smo usvojili prošle godine, odbor je pozvao na to da imamo ZPP koji će biti pravedan, trajan, održiv, solidaran i koji će i dalje biti Dakle, poljoprivreda koja će i dalje biti zajednička i politika koja će biti zajednička. Amandmani koji sam vam predložio idu upravo u tom smjeru. Dakle, radi se o amandmanima na prijedlog komisije. Dakle, pravedni ZPP. Dakle, potrebna je pravednija raspodjela premija i potpora. Ja vas podsjećam e, da 3% poljoprivrednika prima 50% potpore, a 20% prima 80% potpora. Dakle, potrebna je bolja raspodjela, pravednija raspodjela i e, u izvješću e, se govori o vanjskoj i unutarnjoj konvergenciji. Govori se o ponovnom i drugčijem određivanju e, gornjih iznosa potpora, a također se govori o većim potporama za prvi stup Govori se također o bonusu za mlade poljoprivrednike koji će biti obvezan za države članice i također govori se o potpori za mala poljoprivredna gospodarstva koja će biti obvezna za države članice. Dakle, upravo su mala poljoprivredna gospodarstva to što daje život teritorijima i otvara radna mjesta. Dakle, mi želimo održivi ZPP koji će odgovarati ciljevima, okolišnim ciljevima i klimatskim ciljevima. Vi znate e, da postoje e, ciljevi. Naime, imamo izvješće UN-a koje kaže da vrlo brzo moramo ići prema smanjenju stakleničkih plinova i poljoprivrede u tomu u potpunosti mora sudjelovati. Dakle, ja vas um, pozivam da podržite godišnju rotaciju usjeva i da to bude uključeno u struku usklad, uvjetovanost, e, također e, da se nagrade one poljoprivredne prakse koje idu i dalje od onoga što zahtjeva uvjetovanost, e, također se trebaju smanjiti progresivno pesticidi, te ekološke zone se ponovno trebaju retablirati i naravno trebali bismo napustiti uzgoj životinja u kavezima. Želimo također poljoprivredne cijene koje su stabilne i pravedne. Kao što smo u posljednjem mišljenju usvojili, dakle regulacija tržišta je bolja nego osiguranja koja su, koje su jako skupa. Ja vas također pozivam da dobrovoljnu regulaciju podržite u slučajevima krize te tranziciju prema modelima poljoprivrede koji su otporni. Također trebamo osnažiti ruralna područja kroz ruralni razvoj dakle fond, to je stopa, stopa sufinanciranja u Fondu za ruralni razvoj ne bi se trebala smanjiti. Dakle, fondovi iz drugog stupa koji su posvećeni modernizaciji, oni bi također trebali ići u tom smjeru. Zatim, um, poljoprivreda, planinska poljoprivreda, lokalna poljoprivreda, to se treba podržati. Sve je to jako važno u smislu dodane vrijednosti naših europskih područja u smislu um, javnog zdravlja. Što se tiče osiguranja prihoda, to su ne samo Dakle, to, to su instrumenti koji više nemaju što raditi u instrumentima za ruralni razvoj. I napokon želim naglasiti da novi ZPP mora biti zajednička politika. Dakle, nacionalni strateški planovi država članica ne smiju ne smiju postati trka i utrkivanje u socijalnom ili okolišnom smislu. I upravo u tom smislu želimo prijedlogu komisije predložiti zajedničke ciljeve, brojčane ciljeve, koji će se suočiti sa izazovima koji su pred nama. Ako se ti prijedlozi ponekad čine prezahtjevnima, treba ipak reći da su oni nužni kako bismo sačuvali proračun ZPP-a, kao što to želimo učiniti svi, i kako bi se ispunile obveze koje su preuzete i želimo imati dakle ZPP koji je, koji je održiv i koji je pravedan i koji je solidaran. I upravo zato, drage kolege, ja vas pozivam da podržite amandmane na prijedlog teksta komisije. Hvala najljepša. Sada dolazimo do rasprave. Dosta ljudi se javilo za riječ. Dajem riječ kolegi Vilsenso Bjanko. Hvala gospodine predsjedavajući. S obzirom da sam sudjelovao u radu odbora regija od samog početka. Znam da je e, zajednička poljoprivredna politika jako važna politika našeg odbora, ali isto tako i Europskog parlamenta, tako da smatram da će i ova rasprava biti sigurno zanimljiva i znamo također da će ova rasprava biti složena s obzirom na činjenicu da o ovom mišljenju nismo razgovarali na odboru, a mislim da je to bilo nužno s obzirom na to da su mnogi članovi zatražili takvu raspravu. Ja evo govorim u ime talijanskog izaslanstva, ne govorim samo osobno kao e, član Eh, ovog odbora, već danas trebamo odlučiti o ovom mišljenju, ovoj rezoluciji i znamo da će sve to ovisiti o amandmanima koji su predočeni. Ovo mišljenje koje je predstavio izvjestitelj je dobro u mnogim područjima, ali u mnogim područjima je i negativno i ne uzima dovoljno u obzir zahtjeve poljoprivrednika na prikladan način. Zato ponavljam u ime talijanskog e, izaslanstva da e, konačno glasanje o ovom izvješću e, bude urađeno u odnosu na amandmane koji su, koji su prihvaćeni ili ne. A bojim se da e, nećemo moći izbjeći glasanje na pojedinačne amandmane. U svakom slučaju znajte da je ovo za nas sve vrlo važno glasanje. Hvala najljepša. Predajem riječ kolegi Martinesu, ali Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Mislim da vidite da imamo jako puno amandmana na ovo izvješće i to pokazuje koliko nas zanima tema ZPP-a. E, ovo je tema koja je dosta složena, ali koja je i važna kako bismo zajemčili konkurentnost ovog sektora. Moramo imati prikladne mjere za moderniziranje poljoprivrednih gospodarstava i modernizaciju općenito e, prehrambene industrije. I upravo e, je to ono što nas brine u našoj regiji. Mislim da ne smijemo imati velike rezove, smanjenja moraju biti minimalna i mislim da velik dio nadležnosti treba predati nacionalnim vlastima. Trebamo biti sigurni E, da će to dobro funkcionirati kako ne bi došlo do ponovne nacionalizacije e, ZPP-a. Također se moramo baviti i mladim poljoprivrednicima. Taj sektor se mora podmladiti i moramo iskoristiti mehanizme koji su nam na raspolaganju kako bismo pružali izravnu potporu e, poljoprivrednicima i kako bismo olakšali mladim poljoprivrednicima pristup zemljištu. Također što se tiče izravnih e, pomoći koje predstavljaju dodatnu vrijednost Europske unije moramo e, zadržati kontrolu nad proizvodnjom koja je specifična za svaku od regija o kojoj govorimo. Također želim se složiti sa izvjestiteljem e, koji je rekao da se trebamo boriti protiv E, odlaska poljoprivrednika iz naših regija. Mislim da zaista moramo imati jednu pravu akciju za ruralna područja. Europa mora djelovati i moramo imati komplementarne mjere u okviru našeg fonda za poljoprivredu i e, ruralna područja. Hvala najljepša, predajem riječ sljedećem kolegi. Hvala. Želim se zahvaliti izvjestitelju koji je obavio jako dobar rad na ovom ključnom dosjeu za e, budućnost europskog modela poljoprivrede. Na taj način što želimo zadržati poljoprivredna gospodarstva na svim teritorijima bez obzira na veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Dakle, tu uključujemo i e, obiteljska e, gospodarstva, naročito u udaljenim i planinskim regijama. Dakle, ovo izvješće je izvješće možemo, u kojem možemo pronaći elemente e, o kojima je e, odbor regija već govorio i za koje je rekao da su ključni elementi, naročito što se tiče volatilnosti cijene poljoprivrednih proizvoda i mi u odboru regija smo već rekli da ćemo sve učiniti kako odluke iz uredbe Omnibus se doista i primjene na poljoprivredu. Dakle, ovdje e, govorimo o izvješću koje se nadovezuje na ono što je već predloženo za borbu protiv nelojalnih praksi u lancu opskrbe hranom. Mi moramo ojačati mjere koje su predložene u uredbi Omnibus i to upravo uz ovo izvješće možemo ojačati kapacitet e, poljoprivrednika koji se udružuju u e, organizacije e, proizvođača i što im može omogućiti da se obrane u odnosu na E, velike supermarkete. Zato je ovo dosje koji je važan za sve nas i ne možemo ga razmatrati pojedinačno, već ga trebamo sagledati u jednom širem kontekstu rada odbora regija. I siguran sam da bez obzira na poteškoće s kojima ćemo se suočiti, s obzirom na činjenicu da su poljoprivrede različite u različitim regijama, ključno je da mi koji se nalazimo tu i predstavljamo regije pokažemo našu odlučnost za očuvanje ove prve zajedničke europske politike, a to je zajednička poljoprivredna politika koja mora obuhvatiti i e, taj opći projekt uređenja naših regija i ne smijemo zaboraviti da ne postoje samo gradovi, već život postoji i u ruralnim područjima. Hvala, predajem riječ e, gospodinu Nilana. Hvala najljepša. Ovo je e, pitanje održivosti i moramo se zapitati na koji način e, možemo to postići. Ja sam e, podnio mnoge amandmane na ovo izvješće i ne slažem se sa stajalištem izvjestitelja koji je stvorio e, temelj za e, prigovore koji nemaju veze sa samim životom naših poljoprivrednika naročito što se tiče e, godišnje rotacije koja je predložena. Ja se protivim tome, protivim se i smanjenju pesticida u e, predloženom izvješću. Također, mislim da e, trebamo jasno reći koji su rizici kaveznog uzgoja i e, mislim da ovim što predlaže izvjestitelj nećemo stvoriti preduvjete za ono što želimo postići. Ako poljoprivrednici trebaju plaćati e, za e, onečišćenja okoliša, to će biti skupa cijena. Mislim da zajednička poljoprivredna politika mora ostati zajednička, ali istovremeno ne smijemo uvoditi ovakve administrativne prepreke, ne smijemo imati prestroga pravila. Ta pravila moraju biti fleksibilna. To je doista jako važno. A ako države članice e, kao i vijeće sudjeluju u e, glasanju ZPP-a, onda im moramo zajamčiti tu fleksibilnost. Ali ovaj okvir koji je sada predložen je okvir koji je potpuno rigidan i ja sam predočio velik broj amandmana o kojima bismo trebali dobro razmisliti prije nego što pređemo na glasanje. Ovdje govorimo o dugoročnom problemu, ovdje se ne radi samo o izbornim e, izvješćima ili pitanjima. Hvala. Thank Mr. President. Six short points. First of all, can thank the Mr. Cross, for all the hard prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na napornom radu koji je uložio u rad na ovom problemu. Ovo je značajan trenutak u reformi zajedničke poljoprivredne politike, no mnogo toga je ovdje sa čime se osobno ne mogu složiti. Primjerice, nešto što nije u skladu sa stajalištem našeg kluba u prošlosti ovdje gdje se obeshrabruje modernizacija, digitalizacija gospodarstva i tome slično. Također postoje amandmani vezani uz najveću moguću potporu za mlade poljoprivrednike na sedamdeset tisuća eura, a to je u suprotnosti sa izvješćem o mladim poljoprivrednicima koje sam ja pripremio prije dvije godine gdje smo nastojali potaknuti mlade poljoprivrednike da se uključe u proizvodnju hrane za svijet, a osobito za Europu. Neka naša izaslanstva koja pripadaju klubu ECR-a, također ovo što se tiče izjednačavanje plaćanja smatraju neprihvatljivim, a nizozemsko izaslanstvo i izaslanstvo Ujedinjene kraljevine smatraju da su ambiciozni ciljevi daleko preambiciozni E, dakle, mi smo svojim zastupnicima omogućili da glasuju slobodno i to upravo zbog onih stvari sa kojima se ne slažemo. Hvala vam lijepa. Hvala najljepše. Sada predajem riječ gospodinu Rafaele Cataneo. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja sam podnio čitav niz amandmana na ovo mišljenje, potpisao sam još mnoge. Postoje mnoge stvari sa kojima se ne slažem u ovom izvješću i koje smatram da treba reformirati, odnosno pre, E, promijeniti. Mi smo odbor regija. U odnosu na europske institucije mi predstavljamo regije i područja. Poljoprivreda koju trebamo štititi je prije svega poljoprivreda koja nastaje na tom teritoriju. Poljoprivreda e, koja je različita, koja E, proizvodi tipične autohtone proizvode. Dakle, ne smijemo se zalagati za poljoprivredu koja proizvodi proizvode koji se slažu e, sa nekim abstraktnim europskim standardom. E, moramo naglasiti upravo važnost teritorija i regija, to je naša zadaća. Također nitko bolje od mene ni ne zna kolika je važnost ovih tema s obzirom na posao kojim sam se prethodno bavio. Međutim, moramo biti realni. Ne možemo se zalagati za abstraktno e, stajalište vezano uz e, poljoprivredna pitanja, nešto što ne stoji čvrsto s nogama na tlu, jer e, u tom smislu se izlažemo opasnosti da e, nas se ne shvati ozbiljno. Meni se čini da mnoge od ovih točaka e, zapravo se su sročeni na jedan abstraktan način, idealistički način koji gubi odnos sa stvarnošću. I upravo zato mislim da tijekom glasovanja moramo mnogo toga izmijeniti kako bismo mogli prihvatiti ovo izvješće. Kolega Juni Hvala vam. Ja mislim da je važno da nešto kažemo o klimi i bioraznolikosti i o e, humanom e, odnosu prema životinjama. Razmatramo ovdje e, razdoblje do 2022. i mislim da bismo poslali pogrešnu poruku kada bismo odustali od određenih ambicija. E, naravno, visoki zahtjevi koji se ovdje navode nisu protivni našim poljoprivrednicima jer poljoprivrednici uvelike ovise o klimi i okolišu. Dakle, negativne posljedice klimatskih promjena osjetit će upravo poljoprivrednici. Ako smanjimo svoje ambicije, poslaćemo pogrešnu poruku. Hvala najljepša. Vidim da se više nitko ne javlja za riječ, e, tako da ću sada predati... A ne, još jedno javljanje za riječ. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju na izvješću. Izvjestitelj govori o kružnom gospodarstvu, o poljoprivredi ugrađenoj u prirodi. Međutim, ovdje postoje i važne stvari u ovom izvješću s kojima se ja kao liberal i kao stručnjak u ovom području ne mogu složiti. Poljoprivreda već dugo vremena trpi zbog poreznog opterećenja i nekih drugih troškovnih čimbenika i e, to moramo smanjiti. Ne smijemo im dodatno otežavati rad. Moji amandmani 26 e, 7 e, i 268 govore upravo o smanjenju takvog opterećenja. Hvala najljepša. Sada ću predati riječ izvjestitelju koji će se osvrnuti na komentare. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Ne znam zapravo na koji način da se izrazim i moram priznati da sam šokiran određenim izjavama. Kada mi kažete da vam se ne dopadaju određeni elementi ovog izvješća, kada mi kažete da je ovaj okvir rigidan i kada mi kažete da E, radim suprotno od onog što je u interesu poljoprivrednika, pa to je nadrealno što mi govorite. I mi želimo dati više novca poljoprivrednicima, naročito malim poljoprivrednicima, dati im e, više naknada. Pa kako možete reći da to nije u interesu poljoprivrednika? kada predlažemo mjere koje će e, uzeti u obzir i okoliš? Zar mislite da to ide protiv interesa poljoprivrednika? Kada e, znamo da se danas e, govori samo o klimatskim promjenama i znamo da nešto moramo uraditi ne za 10-15 godina, već sad, onda mi nije jasno i šokiraju me određeni od vaših komentara. Vi ovdje predstavljate e, regije i e, vi morate uzeti u obzir određene mjere koje će nam omogućiti da e, premostimo ovaj težak period u kojem se nalazimo. I ako želite imati zajedničku poljoprivrednu politiku na cijelom kontinentu, onda moramo imati zajednička pravila u svim dijelovima. Ako Govorimo o novcu koji se mora uložiti u bioraznolikost, u zaštitu okoliša ili za ponovnu distribuciju, onda e, zadržimo sadašnji ZPP. 80% pomoći ZPP-a e, odlazi na samo 20% poljoprivrednih gospodarstava. Zar vas to ne šokira? Mene da i zato i jesmo predložili amandmane koji su uravnoteženi. Mi smo htjeli stvoriti nešto što će odgovarati i socijalnim interesima i borbi protiv klimatskih promjena i nešto što će imati stvarnu europsku dimenziju. Ako ne postoji ta europska dimenzija za ZPP, onda će ZPP propasti i 2000 e, za 10 ili 17 godina više nećemo imati zajedničku poljoprivrednu politiku. 2027. godine, na primjer, svi ćemo se probuditi i vidjeti da se planeta zagrijava za dva stupnja više. Dakle, ovdje doista ima određenih problema, e, društvenih problema, ekoloških problema s kojima se moramo suočiti i morate čuti ono što vaši građani žele. Vaši građani žele imati poljoprivredne proizvode koji će biti kvalitetni, i žele da se pruži pomoć poljoprivrednicima. A sve to se ne uzima u obzir općenito, a mi predlažemo da se to uzme u obzir u ovom izvješću i predlažemo da se pruže određeni prihodi poljoprivrednicima koji mogu onda živjeti od svoje zarade. Znate da svaki dan imamo poljoprivrednike koji si oduzimaju život zato što ne mogu zaraditi dovoljno novca kako bi prehranili svoju obitelj. Oni e, se zaista nalaze u kritičnoj situaciji i ja možda sada e, jesam dosta šokiran ovim e, komentarima, ali mislim da trebamo preći sa riječi na djela. I evo, da zaključim, moramo preći dakle, sa te teorije, dogme u kojoj želimo zaštititi interese svih i da trebamo više djelovati. Više djelovati u smjeru poljoprivrednika, u smjeru ruralnog razvoja i u smjeru zaštite naše planete. Hvala najljepša. Ovim zaključujemo opću raspravu o ovom izvješću, a sada prelazimo na razmatranje e, amandmana. Imamo više od 300 amandmana. Glasamo za e, amandman e, broj 1, T04 za, protiv, usvaja se. Amandman 5R. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 6 za? Protiv? Usvaja se. Amandman 7. Ne, izvjestitelj e, ne želi taj amandman. Imamo amandman 7R za, protiv, usvaja se. Amandman 11 za protiv usvaja se amandman 15 r za protiv usvaja se amandman 19 izvjestiteljev amandman dakle ne razmatraju se amandmani 19 do 21 za protiv, usvaja se. Amandman 22 i 23, e, identični amandmani za, protiv, usvaja se. Amandman 24, a 24 se ne razmatra, dakle amandman 25, izvjestiteljev amandman, tko je za, protiv, usvaja se. Prelazimo na amandman 28. za, protiv, usvaja se. Amandman 29 za, a ne, to je također usvojeno. Qui est pour l'amendement 29 tko je za amandman 28? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Ovim e, smo zaključili glasanje za ovaj amandman i koji je usvojen. Prelazimo sada na amandman 31, a ne, on se ne razmatra. Amandman 32 i 33 su identični amandmani. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Le vote est clôturé et l'amendement est... Dakle, amandman se odbija. Prelazimo na amandman 34. To je izvjestiteljev amandman kojim se onda ukidaju amandmani 34 do 36. Koji je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 37. Za? Protiv? Usvaja se. Amandman 38 za. Protiv. Usvaja se. 39 za. Protiv. Usvaja se. 40 za. Protiv. Usvaja se. 41 za. Protiv. Molim elektroničku provjeru. Le vote est clôturé et la... Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Amandman 42. Za. Protiv. Usvaja se. 43 za. Protiv. Usvaja se. On je identičan amandmanu 44, tako da sada prelazimo na amandman 45. Izvjestiteljev amandman ne razmatraju se dakle amandmani 45 47 za, protiv, Usvaja se. Amandman 48, 49 e, i 50 identični amandmani. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 51, 52, 53 identični amandmani. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru.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 58. Je ovaj već usvojen amandman? A ne, dakle 58 se ne razmatra. Prelazimo na 59. Ko je za? Protiv? Usvaja se. 60 za. Protiv? Usvaja se. 61 za. Protiv. Usvaja se. Evo, kažu mi da se 62 e, ne razmatra, da je taj amandman povučen. Prelazimo na 63. Tko je za? Protiv. Usvaja se. Izvjestitelj je amandman 64.3, dakle odnosi se na amandmane 64 i 65 koji je za, protiv, usvaja se. 66 izvjestiteljev amandman koji se odnosi na amandmane 66 do 71 tko je za protiv usvaja se amandman 72 tko je za protiv usvaja se vam amandman 73. Ne razmatraju se amandmani 73 i 74. Za. Protiv. Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Le Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. 76. Eh, ne razmatra se amandman 77. Dakle, tko je za? Protiv. Odbija se. 77. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 78. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 79 tko je za? Protiv? Usvaja se. Izvjestiteljev amandman 80. Ne razmatruju se amandmani 80-85. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 86. Tko je za? Protiv? Odbija se. 87 tko je za? Protiv? Usvaja se. Ne, elektronička provjera, molim. Le vote est clôturé et l'amendement est... Zatvaram glasanje, amandman se usvaja. Amandman 88, tko je za? Protiv? Usvaja se. 89, tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Le vote est clôturé. Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Amandman 90. Za. Protiv. Molim elektroničku provjeru. Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Zatvaram glasanje, amandman se odbija. Amandman 91 je identičan amandmanu 92. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 94, identičan amandmanu 95-96. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman broj 97. Tko je za? Identičan amandmanu 98. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 99. Ako se usvoji 100 i 102 otpadaju. Za, protiv, usvaja se. Dakle, amandman broj 100. 102, 101 i 102 su identični, dakle prelazimo na amandman 103. Tko je za? protiv, usvaja se. Izvjestiteljev amandman 104, ne razmatraju se amandmani 104 i 105, tko je za, protiv, usvaja se. 106, tko je za, protiv, usvaja se. 107, identičan amandmanu 108, tko je za, protiv, usvaja se. Amandman 109. Ne neće se razmatrati amandman 110 Tko je za, protiv. Molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman. Prelazimo na amandman 111. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 112 za. Protiv? Usvaja se. 113. Neće se razmatrati amandmani 114 115. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 116. Izvjestiteljev amandman. Ne razmatraju se amandmani 116. Dakle, izvorni amandman 116. Zar ne? I 117. Ko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 118 a ne, to se ne razmatra, dakle izvjestitelj amandman 118, ne razmatruju se amandmani 118 i 119, za, protiv, usvaja se. Izvjestitelj amandman 120, ne razmatruju se amandmani 120 i 121, tko je za, protiv, usvaja se. 122, tko je za, protiv, Usvaja se. 123. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 124 za. Protiv. Usvaja se. je amandman koji se odnosi na amandmane 125 do 127. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 128 identičan amandmanu 129 i 130 koji je za protiv usvaja se 131 identičan amandmanu 132 tko je za protiv molim elektroničku provjeru Le vote est clôturé et... Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. 133. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 134 za. Protiv. Odbija se. 135. Identičan amandmanu 136. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 137. Identičan e, amandmanu 138. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 139. Identičan amandmanima 140 i 141. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 142. To je izvjestiteljev amandman. se odnosi na amandmane 142 do 144. Tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Le vote clôturé et la... Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Što znači da prelazimo, se vraćamo na amandman 141, identičan 143. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje, amandman se usvaja. 144. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 145. Identičan amandmanu 146 i radi kojih se ne razmatra 147. Tko je za? Protiv? usvaja se. 148 identičan amandmanu 149, a zbog kojih se ne razmatra amandman 150. Tko je za, protiv? Molim elektroničku provjeru. Vot Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Dakle, moramo se e, vratiti na 150. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 151. Tko je za? Protiv. Odbija se. 150. 1. Ne, ispričavam se. Sada smo na amandmanu 152. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 153. Radi kojeg se ne razmatraju amandmani 154 i 155. Tko je za? Protiv? Odbija se. U tom slučaju moramo glasati za amandman 154. Tko je za? protiv, usvaja se. 155 koji je za, a on je identičan amandmanu 154, dakle njega smo već izglasali. Prelazimo na 156 koji je za, protiv, usvaja se. 157 tko je za, protiv, usvaja se. 158 tko je za, protiv, Usvaja se. 159, radi kojeg se ne razmatra amandman 160, Koje je za, protiv, usvaja se. 161, za, protiv, usvaja se. 162, izvjestiteljev amandman, povlači. Dakle, prelazimo na 162 koji se odnosi na 163 i 164. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 165 za protiv odbija se 166 tko je za protiv odbija se 167 za protiv odbija se 168 za protiv usvaja se zato se ne razmatra 169 prelazimo na 170 koje je za protiv Odbija se. 171 tko je za? Protiv? Usvaja se. 172 tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. 173. Tko je za? Protiv? Odbija se. 174. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 175 je povučen. 176 izvjestiteljem amandman koji se odnosi na 176 i 178. Tko je za? protiv, usvaja se. Prelazimo na 179, tko je za, protiv, odbija se. 80, qui je pour? 180, za, protiv, usvaja se. 181, izvjestiteljev amandman, ako je usvojen, onda se neće razmatrati amandmani 181 do 183. Izvjestitelj traži riječ. Hvala najljepša. Gospodine predsjedavajući, ovaj amandman se tiče ciljeva smanjenja stakleničkih plinova o kojima sam govorio malo čas. I mislim da e, uz ovo bi se uskladili sa ciljevima Europske unije. U prvoj verziji mišljenja smo si zacrtali cilj od 50%, ali sam dobio određene komentare od strane naših članova koji su zatražili da se taj cilj smanji na 30% i mislim da je tih 30% svakako dosljedno i u skladu sa smjernicama Europske unije i e, UN-a. Hvala najljepša. Prelazimo na glasanje. Amandman 181R. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Sada smo došli do 184. Identičan amandmanu 185. Tko je za? Protiv? Usvaja se. iz 186 koji se odnosi na amandmane 186 do 188. Izvjestitelj traži riječ. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Ovdje se radi o amandmanu koji se tiče površine koja se koristi za ekološku poljoprivredu i mi smo zatražili da se zacrta cilj u izvornom izvješću smo govorili o utrostručenju površine koja se koristi za ekološku poljoprivredu, ali smo čuli komentare drugih članova koji su rekli da je to teško postići, tako da smo u novom amandmanu predložili udvostručenje površine i mislim da time odgovaramo i na potrebe potrošača i mislim da je to prava dodatna vrijednost za poljoprivrednike. To smo već primijetili i znamo da svi oni koji su već krenuli u tom smjeru mnogo bolje posluju i zato mislim da je ovo dobar amandman. Hvala najljepša. Sada prelazimo na glasanje amandmana 186. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. parler aussi. Si c'est bien. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Zatvaram glasanje, amandman se usvaja. Prelazimo na izvjestiteljev amandman 189R er koji se odnosi na amandmane 189 do 192. Izvjestitelj traži riječ. Hvala. Evo, neću stalno tražiti riječ, ali za ova tri amandmana mislim da je važno u istom smislu kao i maločas. E, ovdje se radi o smanjenju upotrebe pesticida i kao i za prošle amandmane mi smo ovdje zacrtali cilj od 50% i to je vjerojatno previše tako da smo sada smanjili ambicije na 30%. I u svakom slučaju e, to društvo od nas traži, društvo traži smanjenje pesticida i smatram da se može mogu koristiti alternative i ne kažemo da se to treba ukinuti, već da se treba smanjiti upotreba e, pesticida za najmanje od 30%. Hvala. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Sada prelazimo na 193 identičan amandmanu 194. Tko je za? Protiv? Odbija se. 195. Izvjestiteljem amandman koji se odnosi na amandman 195. Ali evo, rečeno mi je da imamo i usmeni kompromis, tako da predajem e, riječ izvjestitelju a vidite tekst na ekranu. Da, ovdje također smo unijeli izmjenu nakon rasprave sa e, naročito gospodinom Milana i radi se o dobrobiti životinja. E, ne kažemo da sada trebamo postati svi vegetarijanci, ali u svakom slučaju mislim da trebamo uzeti u obzir ovu dobrobit životinja i ići postepeno ka E, uzgoju, odnosno ka okončanju uzgoja životinja u kavezima u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, smanjili smo malo cilj koji smo si bili zacrtali na početku, jer smo e, čuli da određeni građani od nas očekuju e, potpunu zabranu uzgoja životinja u kavezima do 2027. godine. Dakle, ovdje smo krenuli nešto postupovnim pristupom. Hvala. Tko je za amandman? Protiv? Usvaja se. 196. Identičan amandmanima 197 i 198. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 199. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Prelazimo na izvjestiteljev amandman 200R koji se odnosi na amandmane 200 do 203. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 204, 205, identični amandmani. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Izvjestitelj je amandman 206 koji se odnosi na amandmane 206 do 208. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 210 se ne razmatra. A ne. Ispričavam se. otišao sam jednu stranicu predaleko. Dakle, izvjestiteljev amandman koji smo glasali malo čas se odnosio na prethodne amandmane, a sada smo glasali amandman 209. Zatim 211 za, protiv, molim elektroničku provjeru. vote est et l'amendement est adopté. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Sada prelazimo na 212 izvjestiteljev amandman koji se odnosi na amandmane 212 do 214. koje je za? Protiv? Usvaja se. 215. Identičan amandmanu 216. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 217. Identičan amandmanu 218. koji je za? Protiv. Usvaja se. 219. Identičan amandmanima 220 i 221. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 222. Identičan amandmanu 223. Tko je za? Protiv usvaja se. 224 tko je za? Protiv? Odbija se. 225 tko je za? Protiv? Odbija se. 226 i 227 identični amandman tko je za? Protiv? Usvaja se. Sada predlažem skupno glasanje za amandmane 228 do 236. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 237. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 238. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Le glasanje. Amandman se odbija. Amandman 239. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 240. Tko je za? Protiv? Odbija se. 241. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman. Amandman 242. Tko je za? Protiv? Odbija se. 243. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 244. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. 245 tko je za? Protiv? Usvaja se. 246 tko je za? Protiv? Usvaja se. 247 tko je za? Protiv? Usvaja se. 248 tko je za? Protiv? Usvaja se. 249 tko je za? Protiv?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 250 identičan amandmanima 251 i 252. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 253 identičan amandmanu 254. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 255 za? Protiv? Usvaja se. 256 je identičan amandman. Prelazimo na 258 koji je identičan amandmanima 259, 260 i 261. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 262. Tko je za? protiv, usvaja se. 263 tko je za, protiv, molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. 264. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 265. Izvjestiteljev amandman koji se odnosi na amandmane 265 i 266. Tko je za? Protiv? Usvaja se.

Usvaja se. 271. Tko je za? Protiv. Odbija se. 272. Tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Zatvaram glasanje, amandman se odbija. Prelazimo na izvjestiteljev amandman 273 koji se odnosi na amandmane 273 do 275. Izvjestitelj traži riječ, izvolite. Da, hvala gospodine predsjedavajući. Ovdje se radi o amandmanu koji se tiče e, potpora u slučaju krize zapravo smatramo da je bolje intervenirati na dobrovoljnoj razini prije krize nego pustiti tržište da se regulira samo po sebi. Možda se ne slažu svi s tim, ali mislim da je to mjera koja je bila učinkovita za vrijeme e, krize mlijeka, iako smo ju primijenili nešto kasno, ali ako želimo ublažiti posljedice krize, u trenutku kada je do krize već došlo, onda nas to sve skupo košta. I mislim da je ovo dosljedno u odnosu na izvješće Park o kojem smo glasali u sedmom mjesecu 2016. E, godine i izvješće gospodina Blana o e, volatilnosti cijena. Hvala najljepša. Prelazimo na glasanje. Tko je za izvjestiteljem amandman? Protiv? elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Dakle, vraćamo se na amandman 273. koji je identičan amandmanu 274. Tko je za? Protiv. Usvaja se. Amandman 275. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 276. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru. Le vote est clôturé et l'amendement est Zatvaram glasanje, amandman se usvaja. 277, ko je za? Protiv? Usvaja se. 278, koje je za? Protiv? Usvaja se. 279, koje je za? protiv molim elektroničku provjeru Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Izvjestiteljev amandman 280 koji se odnosi na izvorni amandman 280 koji je za, protiv, usvaja se. 281 je povučen. Predlažem skupno glasanje za amandmane 282 do 285. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 286. Tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Le vote est clôturé et l'amendement... Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Dvijesto osamdeset sedam. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 288. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 289. Tko je za? protiv molim provjeru Le vote est clôturé. Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. 290. Tko je za? Protiv. Usvaja se. Izvjestitelj je amandman 291R koji se odnosi na izvorni amandman 291. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 292. Izvjestiteljev amandman koji se odnosi na amandmane 292 i 293. Tko je za? Protiv? Usvaja se.

protiv usvaja se 298 devedeset je za protiv usvaja se 299 koji je za protiv molim provjeru Le vote est clôturé et l'amendement est... Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Amandman 300. Tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Adopti. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Izvjestiteljem amandman 301 koji se odnosi na izvorni amandman 301. Predajem riječ izvjestitelju. Hvala najljepša. Ovo je posljednji amandman koji sam ja predložio, a koji se tiče jamstava. To je vrlo osjetljivo pitanje, to svi znamo, ali želimo reći da što se tiče tržišta je e, bolje regulirati tržišto nego oslanjati se na jamstva i osiguranje. E, to je nešto što je već e, prisutno u SAD-u, to je koštalo 7 milijardi javnim vlastima, a samo mali dio su dobili na kraju poljoprivrednici. Najveći dio su dobile osiguravajuće kuće. Dakle, što se tiče bilo kakvih rizika vezanih uz okoliš. Tu se možemo osloniti na jamstva i osiguravajuće kuće, ali mislim da je ovdje bolje osloniti na regulaciju tržišta. Hvala. Tko je za izvjestiteljev amandman? Protiv. Usvaja se. Amandman 302. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 303. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 304. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Sada prelazimo na konačno glasanje. Tko je za izvješće, ovo mišljenje? A, Netko je tražio riječ. Izvolite. Imate dvije minute. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Dvije minute mi neće biti potrebno, samo nekoliko sekundi. Želim reći da talijansko iz izaslanstvo smatra da su neki amandmani prihvaćeni od strane izvjestitelja i ove plenarne sjednice skupštine, ali određeni amandmani nisu prihvaćeni i zato talijansko izaslanstvo će se suzdržati kada se bude glasalo o ovom amandmanu, o ovom izvješću. Hvala. Želi li još netko riječ? Hvala gospodine predsjedavajući. Prije nego što pređemo na konačno glasanje, želim vas zamoliti da provjerite glasanje za amandman 55, 56, 57. Radi se o vrlo važnim amandmanima jer se ovdje govori o plaćanjima po hektaru i mislim da bi bilo dobro imati elektroničku provjeru za ove amandmane. Ne, ne, ne, ne, ne. Završili smo glasanje i nećemo se vraćati na to. Evo još netko traži riječ gospodin Acuropardi. Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim samo reći da u ime e, Pučana mi ćemo glasati za ovo izvješće e, sa usvojenim amandmanima. Želi li se još netko javiti za riječ? Ako ne, onda prelazimo na konačno glasanje. Tko je za ovo izvješće? Protiv? Suzdržani? Izvješće se usvoja velikom većinom. Čestitamo izvjestitelju i cijeloj ekipi koja je radila na njemu. Sada ću tražiti od prvog e, podpredsjednika da me zamijeni i nadam se da ćete imati nešto manje amandmana za sljedeća glasanje.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 se vratiti kasnije, imamo još više mišljenja, ali ne ovako složene niti s ovoliko mm, amandmana. Sljedeći je Europski fond za prilagodbu globalizaciji. Šimo Puć i Ferrer je izvjestitelj kojeg mm, zamjenjuje gospodin Kalabojk. Koji će predstaviti mišljenje i Molim izvjestitelja da skrati i uvod da bismo što je moguće e, brže odradili mišljenja. Lijepo vas molim za tišinu. Nastavljamo s radom i izvjestitelju dajem riječ predstavit će sljedeće mišljenje. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju i e, prvenstveno ću e, ispričati e, predsjednika vlade autonomne zajednice Valencije koji nije mogao biti s nama, iako je to želio. I moram to reći da već neko vrijeme imamo probleme s prilagodbom globalizaciji osobito u onim regijama koje su naj više suočene s globalizacijom i e, osobito se to odnosi na radnike u pojedinim e, industrijskim granama i mi želimo zaštititi one najizloženije. Dolazimo iz e, regije gdje u kojoj se najviše koristio ovaj fond i povlačila se sredstva iz njega i možemo reći da se radi o instrumentu koji je učinkovit, a i potreban. I upravo zato se protivimo njegovom ukidanju ili njegovom stapanju s drugim fondovima. Želimo vam također reći da Europska komisija ide u dobrom smjeru i e, mi se s tim slažemo, odnosno e, krećemo se prema prevenciji problema i anticipiranju situacija koje bi se mogle dogoditi u pojedinim sektorima i u pojedinim regijama. Osim toga, kao što sam vam rekao, ima više e, realnosti, više gospodarskih sektora i vjerujemo da je potrebna veća fleksibilnost da bi se odgovorilo na ove različite izazove i potrebni su nam i instrumenti, trebamo znati koliko će to trajati i koliko je ljudi ovime pogođeno. Ako recimo i bio sam u Europskom parlamentu kad je krenula e, rasprava o prilagodbi globalizaciji, e, moramo znati koje su posljedice globalizacije na svjetsku trgovinu i jednako tako znati da ova tranzicija ima poveznicu s digitalizacijom, klimatskim promjenama i e, drugim čimbenicima koji neophodnim čine postojanje instrumenta koji je učinkovit i dovoljno fleksibilan da bi se prilagodio novoj stvarnosti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Nemamo intervencija i možemo prijeći odmah na amandmane. Amandman 1 za, molim glasujte. Protiv. Većina za. Usvaja se 2 za, protiv Usvaja se. 3 za. Protiv. Usvaja se. 4 za. Hvala. Protiv. Većina je za. Usvaja se. Broj 5 za. Protiv. Usvaja se. 6 za protiv, većina je za, usvaja se sedam, usvaja se osam se ne razmatra, sedam, protiv, većina, odbija se. Osam za, usvaja se devet, protiv, Usvaja se 10 za, protiv. Većina je protiv, odbija se. 11 za, protiv. Većina je protiv, odbija se. 12 za, protiv. Većina je protiv, odbija se. 13 protiv, većina je protiv, odbija se 14 za, protiv, većina je protiv, odbija se 15 za, protiv, većina je protiv, odbija se 16 za, protiv, Usvaja se. 17. Za. Protiv. Većina je protiv. Odbija se. 18. Za. Protiv. Većina je za. Usvaja se. 19. Za. Hvala vam lijepa. Protiv. Većina je protiv. Odbija se. Dvadeset za, protiv, usvaja se. Glasovanje o mišljenju sa amandmanima. Molim, za. Protiv. Jedan protiv. Usvaja se. Hvala vam lijepa i čestitke izvjestitelju. Zahvaljujem vam na podršci i zahvaljujem svima koji su e, sudjelovali u konzultacijama, a svakako i stručnjacima koji su nam pomagali u razradi ovog mišljenja. Hvala. Hvala lijepa i prenesite gospodinu Puću, izvjestitelju, naše čestitke. Prelazimo na sljedeće mišljenje. Gospođa Forda je izvjestiteljica okrug Kork. Molim, e, dođite zajedno sa stručnjakom. Radi se o programu jedinstvenog tržišta i 20 amandmana. Okay, madam Rapp. Gospođo izvjestiteljice, imate riječ, izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Program jedinstvenog tržišta jedan je od, jedno od najvećih postignuća Europske unije koje je pomoglo otvaranju tisuća radnih mjesta, jačanju gospodarstva, jačanju konkurentnosti e, tvrtke, osobito malih i srednjih poduzeća, mogućnost ljudima da se obrazuju tamo gdje žele i e, jednako tako u digitalnom e, dobu fer konkurenciju i doista je to neophodno za mišljenja koja imamo u različitim politikama. 500 milijuna e, ljudi koji su e, time e, pogođeni i 24 milijuna tvrtki. Taj sredstva se kreću Evropom slobodno kao da se radi o jednoj državi. Bez birokratskih prepreka slobodnoj trgovini i tvrtke se šire, cijene padaju, potrošači dobivaju više izbora. Jedinstveno tržište se mora prilagođavati brzo e, mijenjajućoj čemu okruženju e, kao i raznim ugrozama poput Brexita. I e, ovo su ogromne promjene kao i e, dosadne nedoživljeni šokovi koji za regulativu i provedbu predstavljaju ogroman izazov. Upravo zato trebalo bi učinkovito e, provoditi program i e, mi smo se koncentrirali na izvješću o malim i srednjim poduzećima i izazovima koji pred njima stoje, E, u pogledu pristupa financiranju jedinstvenog tržišta i e, podrške njihovim aktivnostima koje e, se nadopunjuju s mjerama na razini država članica. Važna nam je i buduća uloga jedinstvenog tržišta i proširenje tržišta. U mišljenju se također govori o zaštiti potrošača i e, sektoru financijskih usluga e, te posljedicama koje neuspjeh tih područja može imati e, po živote građana koji i o potrebi da se pruži relevant, podrška relevantnoj legislativi u državama članicama iz ovog područja. Ovo je važno i za sve nas i zainteresirani smo e, za jedinstvenu politiku prema jedinstvenom tržištu u e, novim okolnostima. Jednako tako to se odnosi i na javnu nabavu, različite alate potrebne potrošačima e, i zaštitu potrošača te uspostavljanje na lokalnoj i regionalnoj razini takozvanih eh, one-stop shopova u kojima se mogu riješiti eh, mnoga pitanja, a osim toga to, eh, taj program će pružiti i naputke i vođenje onima kojima je to potrebno. Pred 25 godina je stvoren taj program, te su srušene mnoge barijere, a ljudi su prigrlili nove e, šanse i slobode. Imali smo doista različitih mogućnosti, postignuti je napredak, međutim sve e, države članice moraju i dalje pružati e, iste šanse svim tvrtkama, našim građanima i potrošačima uz slobodni protok na internom tržištu. Hvala lijepa. Okay, thank you very much. Hvala vam lijepa, izvjestiteljica. Imali intervencija? Izgleda da ne. Ako ne, možemo prijeći na glasovanje o amandmanima. Amandmani izvjestiteljice, tko je za? Mm. Usvaja se. Jedan se ne razmatra, jedan R za, protiv, usvaja se. Dva se ne razmatra. A tri za, protiv, većina je za, usvaja se. Elektronička provjera za treći amandman. Okay, we close the Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I prelazimo. Zapravo četiri se ne razmatra jer je tri usvojeno. Zajedničko glasovanje na, za 5, 6 i 7 za protiv. Usvaja se. Izvjestiteljev 8R amandman za, protiv, usvaja se. 8 se ne razmatra, 9 za, protiv, većina je za, usvaja se, 10 za, protiv, Usvaja se. 11 za, protiv, većina je protiv, odbija se. 12 R za, protiv, većina je za, usvaja se. 12 se ne razmatra. Zajedničko glasovanje 13 do 17. Za. Protiv. Trinaest, četrnaest, petnaest, šesnaest i sedamnaest su usvojeni. Amandman osamnaest za. Protiv. Većina je za. Usvaja se. devetnaest za protiv većina za usvaja se 20 za protiv usvaja se i sad glasovanje o cjelovitom mišljenju sa amandmanima za protiv suzdržani jednoglasno se usvaja ovo mišljenje i čestitke izvjestiteljici. Hvala vam lijepa e, predsjedatelju. Odlično određen posao, čestitke. Prelazimo na sljedeće mišljenje. Pa pozivam gospodina Abramovićijusa, da nam se pridruži. Ja sad eh, idem u ulogu izvjestitelja, a on će predsjedati. Ladies and gentlemen, move on. Dakle, po dnevnom redu eh, sad imamo eh, program Digitalna Europa od 2021. do 2027. Gospodin Marku Markula je izvjestitelj. Zahvaljujem svima koji su dali svoj e, doprinos u procesu izrade ovog mišljenja. E, I e, imao sam veliku pomoć Eh, od kolegice koja je radila eh, u kabinetu prethodno i dobro je upućena u eh, procedure u odboru regija i u srpnju smo već održali prvi sastanak u Europskom parlamentu i ostvarili intenzivnu interakciju s više stručnjaka na do razine glavnog e, direktora i reći ću samo nekoliko glavnih e, stvari. Nakon e, decenije, desetljeća eksperimentiranja ulazimo u novu fazu. I iako je ovo samo dio ukupne uloge koju digitalizacija igra e, za građane ova poboljšanja e, i digitalna rješenja e, zapravo znače jako puno jer predstavljaju uštede i olakšavaju aktivnosti gradova. Neke od aktivnosti koje smo na temelju ovog mišljenja započeli su recimo digitalizacija gradskih e, samita kao što je Lambert već rekao i pozitivno to e, kvalificirao u uvodu na plenarnom zasjedanju. 41 grad, odnosno gradonačelnici, su e, sudjelovali u samitu digitaliziranih gradova koje je organizirao DJ Grow u suradnji s odborom regija i mnogih e, drugih. E, a e, i jučer su bili ovdje, a i nastavili danas rad u odboru regija. Nekoliko ću riječi reći na finskom svom jeziku, jer želim naglasiti da je digitalizacija odigrala ključnu ulogu u rješavanju različitih socijalnih izazova poput borbe protiv klimatskih promjena i svih postizanju 17 ciljeva koje su Ujedinjeni narodi postavili za održivi razvoj. E, e, tvrtke iz Europske unije trebaju odigrati vodeću ulogu i preuzeti odgovornost za budućnost. Tako da javni sektor to može nastaviti taj rad, a ovo je moguće postići samo u suradnji koja će biti čvrsta i odlučna. Digitalizacija javnih službi pretpostavlja i da se trebaju funkcionalnosti e, i digitalne vještine e, uvesti širom Europe uz partnerstva gradova i jednako tako na lokalnoj razini e, suradnju manjih tvrtki, sveučilišta i istraživačkih institucija. Sve je to moguće ostvariti u gradovima i regijama i u ovom mišljenju naglašavamo važnost kvalitete podataka i jer imamo e, velike količine podataka te tehnološki razvoj gradova i e, tvrtki ovisi i o kvaliteti podataka. Naglašavam i značaj mladih osobito programera. Sve je više podataka dostupno svima i u ovom mišljenju govorimo i o ulozi gradova i regija te tražimo da mreža digitalnih klastera bude široka i obuhvati cijelu Europu, tako da svaka regija ima svoje vlastite, vlastiti klaster digitalnih inovacija, što je važno za održivi razvoj regija i jačanje vještina. Sve ovo treba e, biti izvorno evropsko, upravo zato da bismo ostvarili željeni razvoj. I u mišljenju dajemo e, više pojašnjenja navodeći da klasteri digitalnih e, e, inovacija i upravljanje njima može uključivati različite čimbenike koji su zajedno snažni i mogu formirati i konzorcije. Po prvi puta komisija predlaže ovako jaki paket za digitalizaciju, istraživanje i razvoje. Za sve veće evropske programe razvoja. A financiranje koje se predlaže parlamentu i vijeću tijekom tripartitnih pregovora, dakle je u vrijednosti 3 milijarde eura za početak, a to je iznimno važno za međunarodnu konkurentnost i globalnu odgovornost. Osim toga, što se mene tiče, možemo vidjeti i razmotriti samo izvješće, a ja imam samo jedan amandman. I evo, želim to naglasiti. E, a sad je došlo vrijeme za raspravu o ovom mišljenju, odnosno izlaganju koje ste čuli. Ako nema zahtjeva za raspravom, možemo prijeći na amandmane. Samo je jedan amandman e, predložen ECR i jedan izvjestiteljev e, amandman. Možemo glasovati o izvjestiteljevom amandmanu 1. Za? Protiv? Usvaja se možete glasovati o cjelovitom mišljenju sa amandmanom. Za? Protiv? Nitko nije protiv? Suzdržani? Dakle, e, jednoglasno usvojeno mišljenje. Najavit ću sada da su dva mišljenja, politika za mlade, Mateo Luigi Bianchi, e, to se odgađa do sutra, kao i mišljenje Andersa Jadla, svemirski program Evropske unije. To se odgađa za sutra. Pa ćemo sada zaključiti naš e, rad i austrijska delegacija vas poziva na prijam u atriju odbora regija. Svi vi koji ste ostali s nama do kraja zaslužuju poziv na prijem.